Proszę Państwa, będziemy rozpoczynać nasze dwudniowe posiedzenie. Dame i gospodo, započinjemo sa našim dvodnevnim sastankom. Evo, samo ukratko da odradimo formalnosti. Nema prigovora, dakle smatramo dnevni red usvojenim. Sastanak se prenosi putem interneta, imamo tumačenje na sve jezike, osim češkog, malteškog, slovačkog i irskog. Zbog toga se ispričavamo i sukladno postupku možemo usvojiti zapisnike sa sastanaka 27. do 28. veljače i također sa sastanka sa odborom za ravnopravnost spolova gdje smo govorili o izvješću uloga žena u ruralnim područjima. I sada bi bio red na Zigrida Morešana, zastupnika Morešana iz odbora za proračun koji se bavi proračunom za 2018. godinu da nam se obrati. Evo, hvala mu na dolasku. Zastupnik Murešan će čuti naše mišljenje o njegovom izvješću o proračunu za 2018. godinu. Tu je i gospodin Tibor Sani, naš izvjestitelj za proračunski postupak 2018. godine i mislim da bi bilo dobro da prvi uzme riječ gospodin Sani, nakon čega ću predati riječ zastupniku Murešanu. No, gospodine Šani, izvolite. Thank you very much, Mr. Hvala. Da, nastojat e, ću vam prenijeti sve, ali prije nego što prijeđem na stvar, želim pozdraviti sve prisutne, naročito gospodina Murešana. Doista vam hvala na zanimanju i na spremnosti da nas se priključite danas jer je proračun za nas u odboru za poljoprivredu doista uvijek važan, ali naročito ovih dana, ovih tjedana proračun će biti prioritet eh, razmatranja u parlamentu. Dragi Zigfride, obratit ću se tebi posebice, ali naravno mogu prenijeti i stajališta nekih od kolega u odboru za poljoprivredu jer smo dobili doista popravu priloga i doprinosa od kolega i ta njihova aktivnost pokazuje koliko je ovo mišljenje važno. Općenito govoreći, uloga ruralnog razvoja u ostvarenju nekih ciljeva Europske unije nije upitna. Ta područja kao što stoju u nacrtu mišljenja mogu se još mogu još dobiti na značaju na važnosti iz razloga koje ću navesti. Mi smo zaprimili 67 amandmana u kojima se doista iznose važna stajališta u ime odbora. Naš nacrt mišljenja sadrži neke nove elemente također koje treba dalje ojačati poput spominjanja klauzule o aktivnom poljoprivredniku, o skupinama proizvođača, o borbi protiv nepravednih tržišnih praksi ili takozvani pristup smart rule. Mišljenje ovog odbora pozdravlja nove observatorije tržišta i želimo istaknuti važnost mjera za veterinarstvo i e, mjera iz području fitosanitarne zaštite, kao što smo vidjeli u posljednje vrijeme, u ovom području nam treba sve veća veterinarska i fitosanitarna zaštita. Stanje na tržištu u svijetu također zaslužuje našu pojačanu pozornost. U ovom odboru, kao što znate, Bavimo se nestalnošću cijena poljoprivrednih proizvoda u velikoj mjeri i Dragi Zikrid, moram ti potvrditi da je ta nestalnost cijena neka vrsta otrova koji truje čitav ruralni život u Europi. teško stanje poljoprivrednika možemo u većini slučajeva pripisati upravo tome. Zbog toga se zalažemo e, za to da se spriječe bilo kakvi rezovi u poljoprivrednom proračunu i također e, treba očuvati sve pričuve i kriznu priču u glavi 2 i svi ti instrumenti trebaju se zadržati za poljoprivredu i zbog toga ne pristajemo ni na koje preljevanje u druge proračunske linije kao što možda neki misle ili predlažu. Želim spomenuti također veliki broj pilot projekata i pripremnih mjera koje se poduzimaju, koje poduzima komisija. Većina tih mjera i aktivnosti doista zaslužuje svaku daljnju potporu. Sve su te mjere usmjerene ka uspostavljanju održive poljoprivrede i obnavljanju projekata poput e, projekta pametnih sela, što će biti sve važnije. Te projekte također odobrava i komisija i s obzirom e, na uspjeh ZPP-a Mislim da će to još više dobiti na važnosti. Također vas želim zamoliti da uvrstite naše prijedloge u paket kompromisa o kojem će se pregovarati u okviru odbora za proračun. I također imam jedno pitanje, možda je prerano za njega, ne bih eh, te htio dovesti u nezgodan položaj, ali htio bih eh, zatražiti tvoje mišljenje i mišljenje odbora za proračun o Brexitu i s time povezanim okolnostima. Naime, postoje strahovi da će to zahvatiti također i područje poljoprivrede, možda ne 2018. nego kasnije. Evo, to je sve što sam htio reći, ne sve kao što ste predložili gospodine predsjedniče, nego samo neke napomene koje zaslužuju našu pažnju kada je riječ o mišljenju odbora za poljoprivredu. Hvala. Da, Možda niste rekli baš sve, ali e, svakako ste iznijeli najvažnije elemente, a sada ću zamoliti gospodina Murešana da uzme riječ. Thank you very... Hvala vam, gospodine predsjedniče, poštovani kolege, hvala na tome što ste me primili u svoje redove danas poslijepodne. podne. Važno je sastati se s vašim odborom e, na početku svibnja, zato jer smo u ožujku na plenarnoj usvojili moje izvješće o smjernicama za proračun e, za iduću godinu i to uključuje stajalište parlamenta o političkim prioritetima proračuna za iduću godinu. Do kraja svibnja komisija će iznijeti nacrt proračuna za Europsku uniju za 2018. godinu i stoga ja vama želim prikazati koje smatram da su prioriteti za proračun iduće godine. Kao drugo, želim naglasiti da sam spreman podržati poljoprivrednike u svjetlu razvoja događaja. Tibor je već spomenuo krizu na tržištu, nestavnost cijena i treće, i to je možda najvažnije danas. E, želim čuti vaše mišljenje o situaciji na terenu i o mogućnostima financiranja poljoprivrednika u Europskoj uniji iz proračuna sljedeće godine. Nekoliko riječi o smjernicama koje su usvojene na plenarnoj u Strasburu u Ožujku i tada su te smjernice usvojene velikom većinom, a na tome želim zahvaliti i kolegama iz odbora za poljoprivredu. Ova velika većina je važna zato jer e, to znači da u pregovore sa vijeće i s komisijom ulazimo zbijenih redova, a moram reći da je u raspravi na plenarnoj ožujku povjerenik Oettinger a također i na razgovorima na odboru za proračun pokazao potpuno razumijevanje za naše političke prioritete. Pokazao je dakle puno razumijevanje i obećao je da će iznijeti nacrt proračuna koji će uvažiti te naše političke prioritete. E, želim istaknuti dva prioriteta. Prvo, rast i zapošljavanje. Drugo, sigurnost građana. Zašto smatram da su to dva ključna elementa na koja se trebamo usredotočiti u proračunu iduće godine? Naime, u protekle dvije godine Suočili smo se s velikom e, krizom u Europskoj uniji, tu mislim na izbjegličku krizu, a Europska unija je na to reagirala izajajući sredstva iz proračuna. Mi smo stavili na raspolaganje sve što smo mogli pronaći u proračunu kako bismo se nosili sa tom krizom. Imamo fond za Afriku, imamo sporazum s Turskom i tako dalje, ali to je bilo naravno potrebno budući da je došao značajan val izbjeglica, no uz to zanemarili smo dodatne prioritete proračuna i gospodarska situacija se neće sama po sebi poboljšati, tako da Naglašavam, naš glavni prioritet moraju biti rast i zapošljavanje, ulaganje u ona područja koja će ojačati konkurentnost našeg gospodarstva i tu mislim na infrastrukturu, inovacije, istraživanje, mala i srednja poduzeća, poduzetništvo, mlade poduzetnike, obzor 2020, instrument za povezivanje Europe i tako dalje. Kada je riječ o sigurnosti građana, kao što znate, naša sredstva iz glave treće i četvrte su vrlo ograničena, tako da moramo vidjeti kako možemo postići nešto sa takvim sredstvima. I tu mislim da ćemo morati uključiti agencije Unije koje imaju nadležnost u pravosuđu i unutarnjim poslovima kao prvo, a kao drugo morat ćemo surađivati s komisijom na područjima koja će podržati istraživanja u obrambenoj industriji Europske unije, ali isto tako morat ćemo poduprijeti i naše neposredne susjede na istoku i na jugu, zato jer od, iz tih područja dolaze izazovi za našu sigurnost. No, uz ta dva velika prioriteta također imam i smjernice za poljoprivredu. Poljoprivreda je jedna od glavnih europskih e, politika, ne samo u svjetlu sredstava koja su izdvojena u proračunu za potrebe poljoprivrede, nego i u svjetlu doprinosa koji poljoprivreda daje prehrambenoj sigurnosti i upravljanju bioraznolikosti u Europskoj uniji. Dakle, želim izraziti svoju potporu poljoprivrednicama koji su pogođeni ptičom gripom, krizom mesa, krizom mljekarstva, ruskim embargom i tako dalje. Smjernice koje smo osvojili na plenarnoj i tu pozivam komisiju da bude spremna pomoći poljoprivrednicima ako su pogođeni bilo kojom krizom tijekom godine i to znači ono što je Tibor spomenuo. Dakle, samo na tržištu, kriza koju sam spomenuo, ali tu mislim i na sve ostale krize koje bi mogle imati utjecaja na sigurnost opskrbe prehrambenim proizvodima građana Europe. Prošle godine u odboru za proračun iskazali smo potporu reakcije Europske komisije na krizu u sektoru mljekarstva. Čak i prije toga komisija je bila iznijela svoj e, nacrt izmjena proračuna i o tome smo razgovarali na odboru za proračun i zatražili smo dodatnih 600 milijuna eura za poljoprivrednike koji su bili pogođeni tom krizom. A osim toga, želim reći kolege da će to biti moje stajalište u raspravi o proračunu za sljedeću godinu. Dakle, kada god prepoznamo neku moguću krizu u nastanku, mi ćemo zatražiti od Europske komisije da brzo i odlučno reagira i da izdvoji potrebna sredstva za suočavanje s tom krizom, a kako bismo to postigli, potrebna je dobra komunikacija između naših dvaju odbora. Zbog toga želim da ovaj moj posjet obilježi početak takve suradnje. Mi smo sada na početku procesa usvajanja proračuna, no kao opći izvjestitelj želim da tijekom ove godine, naročito s obzirom na predstojeće pregovore koje ćemo održati na jesen sa vijećem i komisijom, želim znati mišljenje ovog odbora i financijske potrebe za koje smatrate da će nastati u poljoprivredi iduće godine i molim vas da me izvještavate o mogućim daljnjim razvojima krize. Kako bismo mogli reagirati na eventualne krize i stati uzbog poljoprivrednika, trebamo imati i kriznu pričuvu u drugoj glavi proračuna. I to jasno kažem i to ću reći i vijeću komisiji kada sedmogodišnji VFO za razdoblje 2014. i 2020. je usvojen, niz kriza s kojima smo se suočili tijekom 2014. godine nismo predvidjeli kada je riječ o izbjegličkoj krizi ili terorizmu. Trebamo li tu učiniti više? Da, ali sve što se tamo čini ne smije se činiti na štetu tradicionalnih politika, kohezijske politike, poljoprivredne politike, istraživanja, inovacija, infrastrukture. Dakle, moje stajalište naspram komisije bit će da u nacrtu proračuna treba izdvojiti određenu pričuvu u glavi drugoj kako bismo mogli reagirati na neočekivane događaje poput onih koje smo spomenuli. I naravno, oba stupa zajedničke poljoprivredne politike su važna, važna su izravna plaćanja, ali također je važan i ruralni razvoj. Zbog toga se trebamo pobrinuti da imamo e, dovoljno izvornih sredstava, ali i dovoljno sredstava za plaćanja e, računa iz e, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, jer u drugim područjima e, brzina koji um, pristižu računi na naplatu, dakle stupanj apsorpcije je bio veći na početku, a oplaćivanje ide daleko sporije. I kao što znate, uredba o Fondu za ruralni razvoj utvrđuje da možemo nastaviti sa istim upravljačkim tijelom iz VFA 2007-2014, tako da ne dođe do kašnjenja u plaćanjima kao što je slučaj sa kohezijskom politikom kada e, još uvijek imamo male svote za plaćanja. Dakle, tu trebamo se pobrinuti da iznosi budu dovoljno veliki, zato jer su zahtjevi veliki i nema goreg signala koji bismo mogli odaslati od nesposobnosti plaćanja faktura poljoprivrednicima ili bilo kojoj drugoj kategoriji korisnika proračuna. I na kraju nekoliko riječi o pilot projektima. Kao što je bio slučaj prošle godine, pripremit ćemo paket pilot projekata koje će parlament usvojiti i predložiti da se financira u okviru postupka pomirenja. Dakle, svaki klub i svaki zastupnik, kao što znate, ima pravo predložiti pilot projekt, a rok za predlaganje tih projekata odboru za proračun, naravno zastupnici su izvješteni o tome, ali podsjećam, dakle, je rok sutra u 12 sati u podne. Ako želite, dakle, podnijeti nekakav pilot projekt, onda taj prijedlog morate poslati našem odboru do sutra u podne. I onda će odbor za proračun prosediti sve te projekte komisiji na prethodnu procjenu i mi ćemo moći, budući da uvijek primimo mnogo zahtjeva, predložiti projekte koji su dobili ocjenu A ili B od komisije. A projekti koji su dobili niže ocjenje C ili D neće se financirati. Dakle, ako ste pripremili neke pilot projekte, oni moraju prisići na naš odbor do sutra u podne, ali zastupnici to vrlo dobro znaju, kako bi ti projekti mogli se proslijediti komisiji i onda dobiti odgovarajuću ocjenu. Ja, naravno, ako ne pristignu sutra do roka, neće biti uzeti u razmatranje. Evo, toliko od mene, gospodine predsjedniče. Želim čuti, naravno, sada vaša mišljenja. Naravno, Tibor je imao pitanje o, o Brexitu. Ne smijem zaboraviti odgovoriti na to pitanje. Evo, samo kratko. Učinak Brexita na proračun Unije za iduću godinu iduće godine neće doći do Brexita, dakle Ujedinjena kraljevina će biti i dalje članica Europske unije sa punim pravima i obvezama i učinak Brexita na proračun 2018. godine bit će ravan nuli, dakle neće ga biti. No, budući da je Tibor to spomenuo, već e, vidimo da je došlo do određene nervoze u pregovorima o proračunu i znamo naravno koji je okvir unutar kojega razgovaramo. Kao što sam rekao, Ujedinjena Kraljevina bit će članica, da će svoj doprinos u proračun, e, proračun za 2018. nije ugrožen, ali postoje određene opasnosti za budućnost. Dvije napomene. U odboru za proračun sve više rasmatramo pitanje vlastitih resursa. Dakle, kao što je rečeno, Unija se treba financirati iz vlastitih resursa. Mi smatramo, dakle, da to treba tako biti i kada bismo htjeli sada uvesti nov europski porez, čak i ako bi se to odbijalo od poreza na nacionalnoj razini, to bi bilo teško objasniti ljudima da to neće biti dodatno opterećenje za porezne obveznike. Mi smatramo dakle da određeni dio postojećih poreza na nacionalnoj razini se treba automatski prebacivati na europsku razinu umjesto da to budu nacionalni doprinosi, no to je sve u vrlo ranoj fazi i o tome ćemo trebati razgovarati sa vijećem. Želim reći da smo zabrinuti i da se postavljamo to pitanje, odnosno kako postaviti proračun na čvršće temelje kako potresi poput Brexita ne bi previše utjecali na njega. No, kao što smo vidjeli prošloga tjedna, došlo je do jednog nezgodnog razvoja situacije, a to je sljedeći. 2013. godine usvojili smo višegodišnji financijski okvir za ovo sadašnje razdoblje i kao što sam prije rekao, tada nismo bili predvidjeli sva neočekivana događanja do kojih je došlo. Tada smo stoga pregovarali o reviziji VFOA, komisija je iznjala prijedlog za reviziju i jedan od glavnih elemenata te revizije bila je klauzula o fleksibilnosti. Dakle, ako mi procijenimo da treba fleksibilnije izdvajati sredstva i upućivati u drugačije prioritete u drugoj polovici VFO-a, onda bismo trebali moći odlučiti o tome. Revizija VFO-a se pregovarala između parlamenta, komisije i vijeća. Mi smo odradili svoje, usvojili smo brzo stajalište. Vijeće u načelu je također bilo pristalo i bilo je spremno usvojiti stajalište prošloga tjedna, ali Ujedinjena kraljevina je to blokirala tako da se revizija nije mogla usvojiti i to je blokirano do izbora u Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, Brexit neće imati učinka na proračun 2018. ali Velika Britanija blokirajući reviziju VFO-a nas spriječava u usvajanju fleksibilnih proračuna za iduću godinu. Zajedno smo odlučili da će biti potrebno dodatnih 200 milijuna eura za inovaciju u okviru programa e, Obzor 2020. I tu imamo i drugih e, primjera gdje bi fleksibilnost e, izvojala više sredstva za neke projekte, do to je sve sada na čekanju do izbora u Velikoj Britaniji. Znači, nema neposrednog učinka, ali budući da se Ujedinjena kraljevina protivi reviziji VFO-a, nam otežava osvajanje proračuna za 2018. godinu i to nije u skladu sa pretpostavkama iz 2013. godine. Hvala toliko od mene i sada ću čuti sa zanimanjem mišljenje kolega. Posel to da, hvala. E, krasne riječi, poštovani kolega. Potpuno se slažem s vama, uzeli ste mi riječi iz usta. Mislim da ćemo imati i manje pitanja, upravo zahvaljujući vašem izlaganju. Evo, da ću minutu i pol po glavi kolegi zastupniku. Gospodin Belder. Hvala lijepa, kolega Muresan. I hvala našim izvjestiteljima. Moramo shvatiti da svaka poljoprivredna politika je naša zajednička poljoprivredna politika. I da financijski resursi dolaze iz europskog proračuna. Zemlje članice bi pritom moraju paziti da biti vrlo uzorna u svom trošenju europskog proračuna, zato što mi znamo da je nacionalni proračun na kraju krajeva iza toga koji može stradati. To je taj kontekst na koji moramo paziti. Agri poljoprivredne dakle politika, je vrlo važna, pogotovo jedna otporna proračunska politika za financiranje naših programa zajedničkom poljoprivredi je isto tako bitno, jer to moramo naravno raditi na jedan vrlo održiv način. Stoga se jako radujem već sada vašem izvješću kad bude gotovo, kao i našem glasanju o tome. Gospodin Per, na tri minute. Hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući, hvala našem izvjestitelju na njegovom stajalištu. Apsolutno pozdravljam da smo sad došli do općeg uvjerenja i zapravo shvatili svi skupa kako je svaki pojedinačni poljoprivrednik bitan za cijelu Europsku uniju Kriza je pogodila teško cijelu Europsku uniju, a posebno poljoprivredu i tek smo se sad počeli oporavljati. Nakon 2014. je jako puno sredstava izgubljeno samo je 20% ovdje kompenzirano sa odštetama. Mi znamo u poljoprivredi, znamo kako nas je duboko pogodila kriza sa Rusijom, zatim klimatske nepogode, loše žetve, čitav niz kriza koje su taj sektor pogodili. Zato je jako dobro da sada se okrenemo kompletno u budućnosti i da se pobrinemo da što je moguće više poljoprivrednika zadrži svoje pogone, svoja poljoprivredna dobra. I ako ne dobiju subvencije i pomoći, onda će imati puno više problema. Jer mladi poljoprivrednici jednostavno neće više preuzimati dobra poljoprivreda, nego će ih napustiti, otići potragom za, otići potragom za, potragu za poslom i onda smo tek u problemima. Prema tome, mi moramo nastaviti sa pružanjem pomoći i subvencijama malim poljoprivrednicima, jer kao što znamo oni su relativno vezanih ruku i nisu u dobroj situaciji u odnosu na trgovački lanac koji, trgovačke lance koji vladaju velikim tržištima i ne mogu neke e, posebno dobre cijene dobiti. Zato im moramo pomoći. Gospodin Herenc. Hvala vam lijepa i hvala izvjestitelju. Ja sam zabrinuta jer smatram da e, je vrlo vjerojatno da ćemo biti izloženi različitim pritiscima, a to su pritisci koji su dijelom uzrokovani i migracijama e, i vjerujem da u ovom kontekstu bi bilo dobro a imat ćemo e, u svakom slučaju problema s poljoprivredom, dakle bilo bi dobro i dalje nastaviti raditi na ovim problemima kao što je na primjer ruski embargo. E, mislim da smo toga svi svjesni, ali ne vjerujem da imamo uopće razloga biti mirni u pogledu budućnosti. Vrlo je očito da nismo pripravni za situaciju agrarne krize i e, vjerujem da e, nije e, moguće da i dalje idu plaćanja u izvanrednim situacijama iz budžeta. Hvala lijepo predsjedavajući. Hvala i izvjestitelju na ovom opsežnom izvješću kojem ste nam podnijeli. Na prvo mjesto ste stavili u svom izvješću rasti radna mjesta ali želim vas onda podsjetiti da su rast i radna mjesta, nova radna mjesta moguća i u poljoprivrednom sektoru. A mi smatramo da je poljoprivredni sektor uvijek bio i potencijalno će opet biti vrlo jaki poslodavac. Prema tome znamo da se investicije moraju usmjeriti i na ruralna područja i to mora naš odbor za proračunski nadzor imati uvijek pred očima. Vi ste govorili o posljedicama Brexita mogućim. Bojim se da ćemo morati računati sa još oštrijim blokadama iz Velike Britanije, tako da mislim da nije ni malo bezopasna situacija kako ste vi prikazali, pogotovo ne po proračun. Ali unatoč tome smatram da je proizvodnja sigurne hrane u Europi još uvijek zajamčena našom poljoprivredom koju imamo. I mislim da se moramo ovdje držati i očuvati naše izravno plaćanje iz prvog stupa. Isto tako ovaj krizni fond je za nas vrlo važan instrument, kao što su već prethodnici rekli. I sada bih upravo ovih dana zapravo podsjetila na moju regiju. Tamo su recimo na Bodenskom jezeru svi proizvođači, uzgajivači voća kompletno na koljena bačeni zbog ovih situacija sa klimom je kompletna ovogodišnja žetva zapravo smrznuta, propala i nestala i to ćemo morati velike pomoći davati. Ali inače vrlo smo sretni sa ovim što je naš izvjestitelj iznio i sa svim ovim što, što se zauzeo da se pomogne poljoprivrednom sektoru i mislimo da ćemo to podržati apsolutno. Hvala vam lijepa i hvala vam na informaciji koju ste nam pružili, gospodin Des sada. Eh, hvala lijepo. Hvala lijepo i gospodinu Caniju i gospodinu Muresanu kao izvjestiteljima. I ja sam jako sretan što ste vi došli k nama i da ste u našem odboru za poljoprivredu. Vi ste pokazali jako puno simpatije za sve naše brige i naše probleme. I zaista moramo jako paziti. Ne smije se dogoditi da zbog Brexita E, se sada poljoprivredni sektor koristi kao dežurni krivac koji će loše proći. Vidite, mi smo danas imamo poljoprivredna politika je jedini područje u kojem, koje je zajedničko područje politike u kojem je vrlo malo nacionalnih sredstava angažirano, uglavnom evropska sredstva. I zato moramo paziti kad se kaže zašto Europa daje 40%, 38% za 14 milijuna proračuna za s milijuna e, poljoprivrednika, onda to moramo jako relativirati. Jer ja vam kažem, ako se svi izdaci isto tako obračunavaju u Europi kako se obračunavaju troškovi za poljoprivredu, onda bi bili zapravo samo 1% izdataka bi iznosili ukupno poljoprivreda. A 1% proračuna za, proračuna za 14 milijuna poljoprivrednika a pri tome računajte da je to 41 milijun radnih mjesta s druge strane u Europi i računajte s tim da danas otprilike pola milijarde ljudi na, zahvaljujući tim radnim mjestima i tim ljudima dobiva zdravu hranu na stol, onda su to stvari koje se ne moraju više dalje braniti, to je mislim samo po sebi jasno. Možemo razmišljati o tome da li ćemo neke stvari drugčije utrošiti od novaca, ali nikako ne smijemo sumnjeti niti načeti ono što ide u poljoprivredne troškove. Gospođa Sandbal. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Prvenstveno bih željela reći da se u potpunosti slažem e, s prethodnim intervencijama, nekima od njih, koje e, govore uglavnom o vrlo snažnom proračunu i ulozi koju poljoprivreda igra u društvu i e, Također smatram da moramo imati na umu i e, broj zaposlenja izravnih i neizravnih koji diljem Europske unije proizlaze e, iz poljoprivredne djelatnosti. Također se slažem da moramo imati snažan fond iz kojeg možemo dati potporu u slučaju krize, ali bi trebalo u svakom slučaju dođeli do krize E, revidirati naše politike. Dakle, sve ono što ima veze s nestabilnošću e, cijena, zatim padom cijena e, kao posljedicom liberalizacije, važno je razmotriti i također procijeniti potrebu reguliranja tržišta i proizvodnje. Što se tiče kriza koje su neizbježne, ali koje bi koje su također proizašle iz e, klimatskih promjena mogli bismo primijeniti neki model e, poljoprivrede koji bi omogućio da e, izvanredna stanja dolaze rijeđe i vrlo je važno po meni dati pravu podršku. Moram reći recimo da u Galiciji su E, su mrazevi doveli do velikih gubitaka, čak i na krumpiru, pa na kiviju i drugim kulturama. I e, to je e, dovelo do doista krizne situacije i velikih gubitaka u poljoprivredi, a očito je da je to posljedica promjene klime, te bismo željeli i tome posvetiti raspravu. Hvala. Euh, Hvala lijepo. Hvala vam lijepo. Prvo se želim zahvaliti Tiboru Šaniju. I mislim da je jako, jako dobro prikazao kako izgledaju proračunske implikacije za sektor poljoprivrede. A mi znamo da je upravo poljoprivreda najintegriranija od svih europskih politika, to je zajednička poljoprivredna politika. I jasno je da je za nju potreban adekvatan proračun. Druge zemlje, velike zemlje kao SAD i Kina primjerice daju puno veće potpore i subvencije u poljoprivredu nego što se to čini u Europskoj uniji. I isto tako smo svjesni koliko kriza postoje koje su pogodile naše poljoprivrednike iz raznih razloga. I to recimo ove klimatske nepogode uslijed klimatskih promjena. Nije to samo tako u Galiciji, u Španjolskoj. Kod nas je bilo problema i sa krompirima i sa svim ostalim usjevima. Zatim priča sa pticama. Sve moguće perad i ptice koji su se zbog ptiče gripe morali usmrtiti i prošle godine smo recimo imali 500 tisuća eura koje smo um, uspjeli izdvojiti iz europskog proračuna da malo pomognemo mljekarskom i mliječnom sektoru. Međutim, nakon jedne krize slijedi druga. Osim toga, vrlo često jedna stvar generira upravo drugu. Europski građani jako puno očekuju od poljoprivrednika ali ne smije se zaboraviti koliko je njima potrebna pomoć i ne smijemo ni u kom slučaju nikad zaboraviti pocijeni pocijeniti važnost ruralnog sektora i pitanja poljoprivrede, evropske poljoprivrede. Ali ja vas podsjećam šta naši građani očekuju. Eh, Hvala vam lijepa predsjedatelju. Odbor za proračun nam je e, dobro prikazao situaciju i njihove su riječi e, dobro odjeknule među nama kojima je stalo do poljoprivrede i kolega je e, to točno potvrdio. Što se mene, meni, kako se meni čini, ono, gospodine Murešan, što nas brine je to da bi proračun za poljoprivredu trebao biti snažniji, jači, veći. I e, mislim da bi trebalo e, jasno reći da e, me brine ono što se da me brine što se dozvoljava po prvi puta E, da iz istog proračuna e, rješavamo puno toga i to je problem koji imamo u odboru za poljoprivredu i željeli bismo previše toga riješiti što e, bi trebalo odgovarati potrebama naših društava i naravno uvijek mislimo da ćemo E, uspjeti dobiti nešto iz strukturnih e, ili drugih e, fondova. Trebalo bi svakako osigurati da neke izvanredne situacije, bile to izbjeglice, terorizam ili slično, da se također vidi kako to utječe na poljoprivredni sektor diljem Europske unije. Hvala. Želim zahvaliti kolegu, kolegi Saniju i kolegi Muresanu na dolasku i na pokazanom zanimanju za ovaj sektor. ovaj sektor, naravno, treba i dalje nastojati postići sredstva u proračunu koja bi bila doista velike količine zbog predstojećih izazova od klimatskih promjena do nestabilnosti na tržištu koja je povezana uz smjenu generacija, a također i uz cijene i dostupnost proizvoda. Mislim da je važno podsjetiti i na izazov koji su spomenuli neki kolege, a to je nestabilnost cijena. To zahtjeva daleko učinkovitije i brže mjere kako bi se izbjegao negativan učinak na dohodak poljoprivrednika. Treba nam više financijskih sredstava i trebaju nam dodatna sredstva u proračunu za mljekarstvo, za uzgajivače svinja i za voćarstvo i povrtarstvo kako bismo ublažili negativne učinke kriza i ruskog embarga. Treba obratiti posebnu pažnju i na djelovanje Europske unije u području veterinarske i fitosanitarne zaštite sadašnje izdajanje od samih 20 milijuna eura ne bi vjerojatno bilo dovoljno za nošenje sa čitavim nizom epidemija poput tiče gripe i novim žarištima ksilele fastidioze. Hvala. Gospodin Takula. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hvala lijepa. I ja bih se želio zahvaliti našem izvestitelju Resanu. Komisija je već govorila kako izgleda situacija mm, kod proizvođača voća, povrća i u mlječnom i u drugim sektorima. Ja samo želim naglasiti upravo taj mlječni sektor kojeg ste spomenuli, ali ne dovoljno elaborirali. Kod nas je recimo razvoj cijena jednostavno šepao za svim ostalom u odnosu na ostalo cijene i to je dovelo do velikih e, poteškoća. U drugim zemljama se ta situacija donekle i popravila ili barem se čini nešto na tome da se ljudima pomogne s obzirom na nestabilnost cijena. Međutim, kod nas mi smo jako pogođeni ruskim embargom jer to je bilo jedno od naših glavnih tržišta, pa pogledajmo gdje se nalazimo kao Finska. Prema tome, mislim da odbor za proračune to treba apsolutno uzeti u obzir i na prvom pravom moramo reagirati. Sada zastupnik Flanagan. Hvala lijepo. Gospodine Muresan, vi ste ovdje govorili o stabilnom i održivom financiranju i korištenju proračuna. Mislim da je to vrlo dobro i ambiciozno i trebali bi to jasno postići jer proteklih e, desetljeća nije to bilo toliko važno jer smo imali sredstva kojih sada prvo nestaju i sve ih je manje. Vi ste govorili o vlastitim sredstvima i naravno to je sad za mnoge države predstavlja problem. I to vjerojatno neće biti, sigurno nije vaša krivnja, ali e, na kraju ćete završiti sa nečim što se zove zakon ne, dakle nenamjernih posljedica koje su jednostavno tako se nastale iz najboljih vaših namjera i na taj način ćete što više ljudi i protistjerati iz Europske unije. Jer vidite kad spomenute vlastita sredstva to znači da smo mi zapravo otišli u totalno krivom smjeru od onog što je bila Europska unija njena ideja i kao i fiskalna unija. Ja se zapravo ne mogu složiti s tim jer ja se slažem s time da ljudi sami odlučuju od korištenju proračuna da imaju izravnu utjecaj. Ako vi ne radite tako, vi ćete imati vrlo nestabilnu i neodrživu situaciju. I to je situaciju u kojoj će bilja sve više ljudi otići i napustiti Uniju. Odmaknuti se. Gospodina Egnjom. Hvala. Mi govorimo o tome kako će se razvijati proračun za zajedničku poljoprivrednu politiku. Ja sam jako zainteresiran za ovo što je rekao gospodin Morrison koji je bio nada sve elokventan pogotovo kad je govorio o dugoročnim prognozima. kad pogledamo te stvari, mi znamo da britanski porezni obveznici Um, šest milijardi investiraju svog novca u zajedničku poljoprivrednu politiku, a dobivaju natrag tri milijarde eura. A tri milijarde znači odlazi drugim poljoprivrednicama Europskoj uniji. Prema tome, kad prestanu Britanci plaćati, onda će Europska unija morati nekako taj jaz premostiti. To znači ili će građ, najvjerojatnije ili će poljoprivrednici sami plaćati ili će porezni obveznici ostalih 27 država nadomjestiti ta sredstva. Prema tome, me o tome što vi govorite vlastite sredstva, to znači to je jedan eufemizam zapravo da se skupe novci od ostatka građana u Europskoj uniji. Tako da to. I sad, ako oduzmete pravo, diskreciono pravo samih zemalja koje su pogođene to tome odluče, onda me zanima kako ćete do toga doći. Da li će to, to je jedan vrlo bitan korak, da ako prebacite sve na vlastite sredstva i vlastito priznanje, hoćete tu tražiti i izmjenu ugovora o Europskoj uniji? Hvala. Sada gospodin Nikolson. Evo, ja sam se bojao da li ću <laughs> odmah morat poslije kolege Egnua govoriti. Dakle, koliko nije bila zapravo moja namjera uopće se javiti za riječ, intervenirati, jer ja i nisam nikakav stručnjak za proračun, ali da budem potpuno jasan, ja apsolutno podupirem e, poljoprivredni proračun za zajedničku poljoprivrednu politiku i volio bih e, da se to i zadrži ovakvom izdanju kako je bilo što je moguće duže i više i mislim da je izvjestitelj jako dobro prikazao probleme s kojima se poljoprivreda suočava. Mi znamo da uvijek ima problema za poljoprivredu. Prošle godine smo imali veliku krizu u mliječnom sektoru, ali smo imali kontinuirano i kod e, proizvodnje mesa, ali recimo i voća i povrća zbog ruskog embarga i raznih drugih situacija. Ali sad je pitanje kakvih se sve drugih kriza, šta će se možda dogoditi u idućih 12 mjeseci? Da li to će biti male, srednje, velike krize? Ne znamo kakve će doći. Međutim, najveća slabost kod svega toga je naša sporost kod odgovora i u tome upravo leži najveći problem. Ja se slažem s time kad kažemo da bi se neke, da se neke od tih kriza mogle ili mogu e, jednostavno izbjeći zato što se pravovremeno reagiralo ili čak preventivno djelovalo. Ja se slažem s tim, tako da u svakom slučaju trebamo brži i adekvatniji odgovor. I mislim da je tu komisija najpozvanija. A vi, gospodine Egnju, možda ja dolazim iz jedne druge pozicije od gospodina Egnja, ali on je vrlo jasno rekao da će to biti vrlo ozbiljan problem sa proračunom za e, nadolazeće godine i, proračun, e, i, sredstva za poljoprivredu. Evo, gospodin Egnju je govorio o šest milijarde koje britanski porezni obveznici daju, ja baš nisam stručnjak za brojke, pa ne znam točno, ne mogu reći da li je to zaista tako, ali mi u Velikoj Britaniji ćemo se morati vratiti na neke stare stvari. Ja znam da stranka gospodina Egnjoa će morati zapravo vidjeti što će sa svim tim novcima koji se neće isplaćivati iz Velike Britanije u Evropski proračun, pa ćemo vidjeti da li će te novce uspjeti vratiti njihovim stočarima, ali vidjet ćemo u svakom slučaju. Znamo da Velika Britanija odlazi i da će taj novac kojeg su uplaćivali u Evropski unijon, taj će nedostajati, da će Evropska unija morati vidjeti što će naprijed da nadomjesti te sredstva. Hvala. A sada Evo, hvala vam da ste meni dali riječ. Mislim da je pogotovo za ovaj redoslijed kojim ste nam davali riječ, to nije bilo unaprijed dogovoreno, ali stvarno ispalo dobro. Dakle, da zahvalim gospodinu Nikolsonu na njegovoj intervenciji i njegovom pravoj brizi, iskrenoj brizi za poljoprivrednika u Velikoj Britaniji, ali ne samo, nego i u Evropskoj uniji. Jer u svakom slučaju on je vrlo mudar čovjek koji je dugo vremena proveo u ovom domu kao zastupnik i vrlo je da kažemo, bio brižan u svojem nastojanju i kada kažemo brizi za poljoprivrednike. A ja moram reći da sam vrlo zabrinuta i za poljoprivrednike u Velikoj Britaniji koji imaju zapravo jedan vrlo slabo, slabašan glasić koji se baš puno i ne čuje u velikoj zemlji. I sad, e, šta, kakve će biti posljedice ovog Brexita i po naše poljoprivrednike u Velikoj Britaniji, to je zanimljiva perspektiva. A zatim proračun 2018. veliki problem sa proračunom Europi generalno, da imamo jedan fiksni dio koji se mora uvijek odrediti za upravljanje u kriznim situacijama. I sad ono što moram stvarno visoko ovdje odat počast veliko tome je vaše veliko znanje za, o poljoprivrednom sektoru. I nadam se da ćete nešto od toga ovdje i uliti u ovaj rad. Jer nama jednostavno u proračunskom odboru treba više takvog znanja iz poljoprivredi. I na kraju, kad bi danas pogledali ciljeve poljoprivredne politike, onda vidimo da nam treba zapravo još više sredstava kako bi osigurali da poljoprivredni proizvodi sigurni i zdravi budu na policama europskih dućana. E, da, do sada smo imali pozitivna iskustva u upravljanju krizom u poljoprivrednom sektoru. To ima nešto u tome. što mi je pripremilo popis govornika, dakle nije stajalo ništa iza odabira do slijeda, ali ispalo ovako slučajno. Gospodin Bogović. Hvala lijepa. Hvala vam što ste mi dali riječ ali hvala vam na ovom vrlo zanimljivom redoslijedu govornika. Ja neću raspravljati o Brexitu jer nedvojbeno sve nas boli glava i još ponešto i sve one koji odlaze iz Europske unije kao i ove koji ostaju u Europskoj uniji iako mislim da 2018. još ne bi trebali biti suočeni sa preteškim financijskim posljedicama tog odlaska. Ali što želim ponoviti? A to je pitanje ovih brojnih kriza s kojima se Evropska unija suočava, pogotovo u poljoprivrednom sektoru. Evo, spomenuli ste mraz. I Slovenija je jako pogođena. Već dvegu godinu za redom smo pretrpili jedan, da kažemo, ukupan gubitak naše E, kompletne žetve. Umjesto 150 tona na 3 hektara recimo jabuka koje sam ja zasadio, mislim da ću drugu, godinu za redom neću ostvariti niti 5 do 10 tona. Dakle, vidite koji su to gubici. A sve što se tiče fleksibilnosti osiguranja i, osiguranja i ostalog, mislim da bi se to trebalo ozbiljno shvatiti. Jer vidite, subvencije su primjerice u mojoj zemlji sve manje i manje za poljoprivrednike. A s time oni jednostavno ne mogu izaći na kraj. A onda pitanje brzine kojom se sve to rješava. Slovenija je prošle godine usvojila jedan poseban zakon, ali to jednostavno nije još uopće implementirano. Čak ni za prvu prošlu godinu gubitak prihoda nije našim poljoprivrednicima ničim kompenziran jer to još nije primijenjeno taj hitne naše propisi i hitno doneseni zakoni. Prema tome idemo se baciti na to da ubrzamo naše postupanje, pogotovo upravljanje u kriznim situacijama. Jer to su stvari koje postoje različiti rizici, oni koji su vezani za tržište i za druge stvari, ali u svakom slučaju moramo se pozabaviti jednom aktivnom politikom protiv posljedica klimatskih promjena i velikih kriza koje to izaziva u poljoprivredni. Jer evo mi recimo i kod naših e, uzgajivača vinove loze proizvođača vinara naših kao i ovih sa voćem i povrćem su katastrofalne posljedice. Teško je brzo reagirati na klimatske promjene. Tko je sada na redu? Dakle, Imamo sada tu gostima skupinu iz Karpata. Gospođa Petir ima riječ. Gospodine predsjedniče, e, sasvim je sigurno da trebamo e, osigurati učinkovito trošenje e, novca poreznih obaveznika, ali isto tako da moramo znati na vrijeme prepoznavati probleme jer smo ovdje kako bi zaštitili interese i prava naših građana, a posebice naših poljoprivrednika. Krize koje pogađaju poljoprivredni sektor sektor sve su e, brojnije i e, moj je stav da nam je potreban poseban proračun za ublažavanje kriza a taj novac treba osigurati izvan poljoprivrednog e, proračuna. ruski embargo pogodio je sektor voća povrća i mlijeka nakon tog su ukinute kvote za mlijeko dogodile su se elementarne nepogode poput mraza prošle godine e, evo i ove godine i mi u hrvatskoj još uvijek zbrajamo štete e, od mraza. ako tome dodamo i nestabilnosti na tržištu e, koje vladaju onda moram reći da se poljoprivrednici ne mogu sami nositi sa tim i da države članice također nemaju novca E, kako bi sanirale te iznenadne krizne situacije stoga su oči poljoprivrednika uprte vrlo često upravo u nas e, zastupnike ovdje u europskom parlamentu i u europsku uniju i smatram da je važno da im mi damo adekvatan odgovor. riječ je o 12 milijuna poljoprivrednika koji svojim trudom i radom osiguravaju e, zdravu i kvalitetnu hranu za 500 milijuna građana europske unije i oni zaslužuju našu podršku koja treba biti pravovremena. hvala lijepo. Pozostajemy na Pan profesor De Castro. hvala gospodine predsjedniče. Samo kratko želim zahvaliti gospodinu Zaniju i također kolegi Moresanu na njegovom izlaganju i na e, senzibilitetu koji je pokazao za poljoprivrednu politiku. Kao što je spomenulo više kolega, živimo u nesigurnom dobu u kojem e, slijedi jedna opasnost, jedna kriza za drugom. Zbog toga trebamo svakako modernizirati europsku poljoprivrednu politiku i učiniti je e, ćemo i sposobnijom e, pomoći poljoprivrednicima u suočavanju s rizicima. Prvi korak u tom pravcu učinit ćemo upravo sutra kada ćemo glasovati o uredbi Omnibus e, i tu ćemo upravo ostvariti jedan korak naprijed u upravljanju rizicima. Pridružujem se kolegici McGinnis koja je istaknula Jimovu mudrost i želim reći kolegi Egneu da od 1984. mi plaćamo putem britanskog popusta, odnosno vraćamo Engleskoj važan dio sredstava koja ona uplaćuje. Tako da iako se e, razlika čini da je u korist e, britanskom narodu, zapravo je ona daleko manja nego što se čini na prvi pogled. Imate vrlo dobro pamćenje. A, izvolite dalje. Merci, monsieur président. Je voudrais remercier les deux rapporteurs. Hvala vam predsjedatelju. Hvala izvjestiteljima. Oboje e, izvjestitelja dale dobro izvješće i ja samo podsjećam da E, kad smo se e, suglasili o ZPP-u 2013. za e, ovu za ovo razdoblje vjerovali smo da će se raditi o rastu potrošnje i nismo anticipirali sve krize i smatrali smo da bi E, da nismo znali da bi bilo toliko važno imati e, sve alate za odgovor na krize koje e, su uslijedile. I vidimo također i promjenu paradigme, vidimo da, uslijed, da su uslijedile kriza za krizom i druge krize koje su proizašle iz tih kriza. I e, doista želimo e, odgovoriti e, na tu kriznu situaciju u našem sektoru i druge krize poput migracijskih. Što se našeg sektora tiče, nama je doista potreban snažan proračun za to. Dajem riječ komisiji, izvolite. direktor opće uprave za poljoprivredu. Izvolite. Kratka intervencija. Komisija je spremna intervenirati u slučaju krize. 2015. 16. i 17. objedinjeno smo predložili e, paket od 101,7 e, milijardi E, eura za odgovor na krizu proizašlu iz e, ruskog embarga. Također e, se to temelji i na izvješćima iz parlamenta budući da je mnogo onih koji su se sad oglasili reklo da je potrebno brzo donijeti odluke a ja mogu ovdje reći već sada da će E, prema nacrtu proračuna za 2018. biti nastavak za određene mjere za voće i povrće, budući da ste mnogi od vas ukazali na to da se teškoće nastavljaju i da postoji potreba za podrškom farmerima koji su najviše pogođeni ovom krizom. I još jedna konkretna stvar koju je spomenuo izvjestitelj, a to je e, margina koju bi trebalo ostaviti za 2018. za poljoprivredni sektor. Svjesni ste svi što se tiče e, plaćanja za 2018. pa onda i 19. i 20. da će to biti sve teže jer će strukturni fondovi imati određene troškove e, jer E, će biti e, potrebno ostaviti manevarskog prostora za e, plaćanja i vjerujem da će većina vaših komentara ići u pozitivnom smjeru a povjerenik će predstaviti nacrt proračuna i vjerujem da ćemo postići sporazum institucija o proračunu za 2018. godinu Hvala vam. Zamolit ću sada izvjestitelja da okratko prokomentira ovo što ste čuli. Gospodin Morešan, izvolite. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Samo kratko, puno sam već govorio. Hvala dragim kolegama na e, uvidu koji su mi pružili u prioritete poljoprivrednog sektora u e, dolazećem razdoblju. Čuli smo e, kako e, koliko smo uspjeli postići kroz e, plaćanje u poljoprivredi i zato moramo zajedno braniti e, plaćanje, odnosno e, rashode u poljoprivredi, e, odnosno plaćanja koja idu prema sigurnosti hrane, ruralnom razvoju i osiguravanju radnih mjesta poljoprivrednika, pa vrlo često i na malim i srednje velikim farmama u E, ruralnim područjima. Što je rekla potpredsjednica Aguilera Garcia, a ja sam to rekao na samom početku, imamo nove prioritete koje nismo bili kadri e, anticipirati na početku VFO-a i za nove prioritete trebaju nova sredstva dakle koja još ne postoje. E, gospodine Egnju, ne smijemo to gledati izolirano, pa čak ni smotrišta Ujedinjene kraljevine. Ujedinjena kraljevina E, daje doprinos, međutim ima dosta koristi od toga E, i e, u nekim stvarima je najveći korisnik recimo e, inovacije pa onda obzor 2020 i tako dalje. Sveučilišta u Ujedinjenoj Kraljevini isto tako su više dobiju, dobivaju više poticaja nego sveučilišta bilo gdje drugdje u Europskoj uniji. Moramo i to sve zapravo dobro vidjeti ako želimo biti korektni prema našim našim e, biračima. E, hvala vam lijepa na ovom dijalogu. Nakon što komisija izradi i predstavi e, nacrt proračuna, onda ćemo imati raspravu. Tibor je određene stvari zabilježio, ja imam svoje smjernice i svakako ćemo, će nam jako puno značiti mišljenje ovog odbora o brojčanim pokazateljima kad brojčane pokazatelje dobijemo. Hvala gospodine Murešan. Popis komplimenat. Evo, kasnije ćemo. Izvolite. Uh, thank you very much, uh, dear colleagues. Uh, I think that... Ovaj dijalog jedan je od najkorisnijih i najplodnijih u ovom odboru, jer smatram da naglasci i prioriteti E, su doista dobro osmišljeni i da je to dobar temelj za e, razumijevanje između e, odbora za proračun i odbora za poljoprivredu. Dakle, govorimo o novcu, ali ne radi se tu samo o novcu, radi se o politici. I smatram da trebamo i cijelom vanjskom svijetu, komisiji, vijeću, svakome naglasiti da je zajednička poljoprivredna politika jedna od ključnih vrijednosti Europske unije. Ne radi se tu samo o sektorskom pitanju i mislim da ako se koncentriramo na to, na to kako e, razvijati e, poljoprivredu, a kolege su e, govorile o e, projektima i radi se o laboratorijima koji su aktivni u ovom području i zapravo ono što tražimo je zadržavanje sigurnosti u poljoprivrednom sektoru. To moramo zadržati. Ali opet ako želimo odaslati snažnu poruku Evropljanima, moramo razmatrati i o preporodu sela. Istovremeno o tome. Preporod sela. Hvala. Čuli ste čitav niz prijedloga. Čestitam. Sve to znači da vam trebamo poželjeti intenzivan i uspješan rad. Izvješće će se usvojiti 25.5. na odboru za proračun i onda na plenarnoj u lipnju, najvjerojatnije. I nakon toga će odbori na savjeti radite na tome. I sada na tragu gospodina Desa. Pozivam vas da usko surađujete s nama u budućnosti. sada točka broj 5 na e, dnevnom redu. Sporazum između Europske unije i Republike Čilea o trgovini i ekološkim proizvodima. Dakle, nadležni odbor je INTA. Gospođa Aguilera Garcia je naša izvjestiteljica. Izvolite. Muchas Hvala vam najljepša predsjedatelju. Ja ću prijeći na prezentaciju ovog sporazuma. Radi se o sporazumu između Europske unije i Republike Čilea o trgovini ekološkim proizvodima, odnosno priznavanju ekvivalentnosti i norma, e, normi e, kontrole e, te vrste proizvodnje u, na jednoj i na drugoj strani. To je nešto dosta posebno i e, pretpostavljam da e, i željela bih e, predstavnika komisije upitati zašto se pregovara, ne samo zašto se pregovara, nego zašto smo zatvoreni za e, ekološke proizvode, recimo iz Čilea, a imamo sporazume nove generacije. Neki e, su proizvodi iz Čilea prihvaćeni, ali ne svi. I radi se o kontrolama e, koje se provode isključeni nisu mesni proizvodi i zasad, e, za sad jer vjerojatno nisu, ja pretpostavljam, na razini standarda Europske unije. Ovaj sporazum, e, međutim, postavlja pred nas dva pitanja. Prvo, e, to je novost koju e, i najnovije što ja smatram važnim je da se govori o ekvivalentima. E, dakle, e, o ekvivalentnim normama, odnosno standardima između Europske unije i države s kojom se sklapa sporazum u ovom slučaju Čila. I također možemo to primijeniti i na 14 država s kojima imamo sporazume, e, odnosno imamo bilateralne e, sporazume, ali je novost što se po prvi put priznaje proizvod e, ekološke proizvodnje iz druge države. Dakle, to je novo. Novo je što po prvi puta ovo ulazi u takav sporazum i e, imamo dakle jednakost, odnosno ekvivalentnost između e, tih proizvoda. Što se tiče kolega iz komisije imamo postupak koji je propisan, e, a sporazum je već ugovoren i potpisan. Dakle, znam da su to sve postupci koji trebaju biti provedeni, ali moram reći da mi se čini da postupak nije proveden uzimajući u obzir i Europski parlament. Dakle, to nije samo sporazum Europska unija Čile, to je sporazum koji je već ratificiran, a sutra će na odboru INTE koji je e, zadužen za trgovinske sporazume s trećim državama razgovarati o ovom pitanju. Dakle, to su normalni, običajni postupci. Međutim, meni se to ne čini kao postupak koji uzima u obzir kao što bi trebalo i Europski parlament. I e, možemo odlučiti e, za ili protiv. Međutim, željela sam e, ukazati na neka pitanja. Dakle, e, zapravo uredbu o ekološkoj proizvodnji sada revidiramo, a ovaj sporazum je potpisan prije E, revizije te uredbe. E, dakle, e, moguće je da će se mijenjati pravila, što znači da će se sve ono što je ugovoreno ovim sporazumom morati prilagoditi i novoj uredbi. I vjerujem također da bi učinak E, trebalo promatrati ne samo ex post učinak, nego i učinak ex ante. U ovom slučaju govorimo isključivo o ekološkim proizvodima, a potražnja koja postoji za ekološkom proizvodnjom nadilazi e, mogućnosti proizvodnje Europske unije. Pa prema tome, prema mojim podacima e, je i Europska unija značajan uvoznik ekoloških e, proizvoda pa i iz Čila e, i e, u tako mislim iako raste proizvodnja ekoloških proizvoda po stopi od 5% godišnje još uvijek postoji velika potražnja koju ne uspijevamo zadovoljiti pa bi trebalo reći isključivo budući da postoji krajnji rok reći e, da ili ne takav je postupak suglasiti se ili ne suglasiti s tim e, sporazumom i o tome ćemo glasovati moje je stajalište da mi danas e, razgovaramo o sporazumu koji je sklopljen između Europske unije i Čila. Ja predsjedniku komisije e, želim e, postaviti konkretno pitanje. Zašto je odlučeno Zašto je, zašto je odlučeno da ovaj dio e, je poljoprivrednih proizvoda izostavljen iz ovog e, sporazuma, zašto jedan dio poljoprivrednih e, proizvoda izostavljen iz sporazuma kojem se pregovara s Čileom. A imamo i drugo pitanje koje se e, su me neke ekološke skupine zamolile da ga postavim. Do sada smo e, ekvivalente smat, zapravo razmatrali na administrativnom razini. A što znači e, prizdavanje ekvivalentnih standarda u jednom sporazumu. Ja moram reći da mi se ne sviđa ovaj format, da mi se ne sviđa niti postupak, općenito govoreći. I mislim da bi trebalo nešto poduzeti u budućnosti jer e, obično kritiziramo ovo zbog nedostatka transparentnosti, na to ja uvijek ukazujem, a mi smo zapravo suočeni s, e, sa sporazumom koji je već dogovoren i potpisan, dakle možemo glasovati samo sa e, prihvaćamo ili ne prihvaćamo. I moje je mišljenje povoljno o ovom sporazumu bez obzira na dvojbe koje ima komisija i e, još jednom skrećem pozornost na važnost tema ekvivalenata. Hvala, otvaram raspravu. Minuta i pol po glavi. Gospodine Takola, izvolite, imate minutu i pol. Thank you, Hvala predsjedatelju, poštovani kolega. Samo nekoliko riječi. Ja sam e, član odbora Inda i ovo je prvi ovakav sporazum koji Evropska unija sklapa, a vrlo e, to pozdravljamo zato što e, ekološka proizvodnja kao sektor stalno raste tijekom posljednjih desetljeća predloženi sporazum e, nije problematičan u većoj mjeri. Čile je najmanje problematični trgovinski partner iz e, Latinske Amerike. I e, što se tiče nacrta mišljenja, činjenica je da predloženi sporazum treba izmijeniti prema uredbi, odnosno ažuriranoj i e, uredbi o ekološkoj proizvodnji i procjena učinka je zatražena, to podržavam, a budući da se radi o prvom sporazumu o e, ekološkim proizvodima i njihovom označavanju. Hvala lijepa. Gospodin Prezident. Eh, Hvala vam lijepa predsjedatelja. I eh, još jednom želim reći da sporazum o slobodnoj trgovini eh, će povećati konkurenciju za naše za naše poljoprivrednike. Čilenska vina i ostalo će dobiti će biti konkurencija našim proizvodima. E, dakle, budući da mi e, proizvodimo te proizvode. Dakle, to je vrlo ozbiljno, a pogotovo radili se o nefer konkurenciji. E, koji je interes ovdje za naše potrošače i proizvođače? Drugo je pitanje, koje se odnosi na E, samu ideju ekološke proizvodnje, e, što znači da bi trebalo e, dati prednost ekološkoj i održivoj proizvodnji. radi se o proizvodima koji putuju tisuće kilometara i tu su uključene i emisije stakleničkih plinova i ostalo što je sasvim sigurno veća ugroza za okoliš nego da se proizvodi lokalno proizvode. Gospodin Flanagan, kad sam ja prvi put pročitao e, naslov ove točke na dnevnom redu, pročitao sam to nekoliko puta. Meni je to nekoliko, e, bilo je potpuno nejasno. E, kao što je rekao posljednji govornik, ne znam kakva je percepcija ljudi o ekološkoj i proizvedenoj E, e, hrani, ali moramo znati da u ovom slučaju se troši silna količina goriva da se ti proizvodi dopreme na europsko tržište. Ako postoji tolika potražnja, zašto to ne bismo proizvodili ovdje lokalno. E, ja ne mislim da je baš idealno da proizvode transportiramo preko cijele planete i izgleda da to nikome nije toliko važno. Gospodin Denano, nema ga. Gospodin Agnew, izvolite. Oui, Hvala vam lijepo predsjedatelju. Ja bih eh, želio se osvrnuti na nešto što je gospođa Aguilera rekla. E, a što smatram da je vrlo važna tema za sve nas. Ekološka proizvodnja nešto je što razmatramo i e, pogotovo u svjetlu revidirane uredbe e, Europske unije. Kao što znate, predsjedatelju, prvo što trebamo napraviti je razmotriti sam sporazum, jer naravno glasovat ćemo s prihvaćam ili ne prihvaćam. A Radi se o iznimno složenom pitanju. E, ako dakle imamo e, uredbu, a moramo reći da ili ne e, za jedan sporazum koji je već na snazi. Međutim, trebamo u svakom slučaju regulirati ekološki sektor jer imamo dosta država koje ne primjenjuju zakonodavstvo i Pitamo se kako ćemo sukladnost e, procjenjivati i e, što s ekvivalentima e, i pogotovo ako države poput Čila imaju zakonodavstvo koje se bavi pitanjima ekološke proizvodnje. I Što se ekološke proizvodnje tiče, neki su od nas jači, neki slabiji ali e, u svakom slučaju potrebna je ravnoteža koju nećemo postići od danas na sutra. Trebamo poticati ekološku proizvodnju, ali i potrošnju i e, upravljati e, izvozom, no ipak vidimo da je to nešto što bi trebalo stajati u izvješću budući da vjerujem da će imati da ćemo imati e, jedan dobar, e, dobro izvješće o tome. Što se postupka tiče, ja se u potpunosti slažem s onim što je rekla gospođa Aguilera. Međutim, ni u kom slučaju e, se ne slažem s redundancijom koja iz ovoga proizlazi jer vjerujem da ekološka poljoprivreda treba biti više od metode proizvodnje mora se odnositi i na e, osobe koje rade e, na tim e, farmama isto tako i na transport i kao što je rečeno, e, treba vidjeti je li to nešto što još produbljuje e, klimatsku krizu, a ekološka poljoprivreda treba promicati e, lokalnu ekološku proizvodnju unutar Europske unije, a E, i svakako e, pod sezonsku potrošnju poljoprivrednih proizvoda. Međunarodna trgovina opsežna i, snažna e, i također trgovanje ekološkim proizvodima je suprotno zalaganju za klimatske, bolje klimatske uvjete sporazum između Europske unije i Čila o E, trgovini ekološkim proizvodima naravno ovog trenutka e, ne možemo e, mijenjati možemo ga podržati ali isto tako ovu raspravu možemo iskoristiti kao preispitivanje općenito uloge europskog parlamenta kod sklapanja ovakvih sporazuma jer smatram da bi i uloga europskog parlamenta morala biti snažnija kad se govori o trgovinskim sporazumima. E, točno je, kao što su neki kolege rekli, da će Čile moći izvoziti u Europsku uniju mnogobrojne poljoprivredne proizvode, uključujući i vino, ali je isto tako točno da će Europska unija moći izvoziti i svoje ekološke poljoprivredne proizvode u Čile, uključujući i naša europska vina. E, zato mislim da bi mogli iz e, svega ovog što smo danas čuli izvući e, jednu pouku i vidjeti koje učinkovite mjere možemo donijeti na razini europske unije kako bi povećali proizvodnju e, ekoloških proizvoda na našem teritoriju i kako bi se e, uvoz takvih proizvoda sveo na najmanju moguću mjeru jer očigledno je da tržište traži ekološke proizvode da potrošači danas žele znati što jedu i spremni su za to platiti puno više no porast proizvodnje od posto na godišnjoj razini sasvim sigurno nije dovoljan da bi zadovoljili potrebe tržišta i u tom smislu trebamo nešto poduzeti. Hvala lijepo. Herr Ich habe Gospodin Des, hvala vam lijepo da ste mi dali riječ. Javio sam se još jedan puta da kažem kako podupirem ono što su mnogi već rekli da se trebamo više usredotočiti na lokalnu proizvodnju. Nadam se da će me kolegice i kolege poduprijeti u tome da spriječimo ono što povjerenik tu planira, naime da se kompletno zabrani sva sredstva za zaštitu bilja. Nama treba više od milijuna tona E, hrane koja je bogata bjelančevinom, a nije GMO proizvedena. A kako ćemo to napraviti? I ako zabranimo sva sredstva, mi ćemo taj milijun tona izgubiti. Onda ćemo morati to uvoziti iz Južne Amerike, a tamo za to nam treba više od 40 milijuna goriva, litara goriva. Prema tome, volim vas da već sada se svi spremimo na sprječavanje te namjere, te nakane našeg povjerenika. Hvala predstavnik glavne uprave Agri, gospođa Benite Salas iz eh, komisije. Ne, ispričavam se. Gospodin Egnu je htio uzeti riječ prije. Izvolite, ako želite. Pa, mislio sam da ste me zapazili prije. Ne želim sada uskočiti kako bih se pokvario. Ekološka proizvodnja je vrlo subjektivan način uzgoja. Evo, navest ću primjer. Imam e, dosta kokoši koje su slobodne i njih hranim organskim, odnosno ekološkim bjelančevinama. I one proizvode također e, i gnojivo koje mogu prodati poljoprivrednicima za ekološki uzgoj. Budući da su, da je moja perad slobodna, to zapravo e, bi e, odmah isključila automatski činjenicu da ih e, hranim GM hranom, ali to čini se da je dopušteno. Dakle, treba te ekološke proizvode vrlo dobro označavati. Još jedan primjer. Brojni potrošači ekoloških proizvoda smatraju da je tako takva dakle, konzumacija važnija od samog načina proizvodnje i e, oni e, smatraju također da ako hrana prelazi pola planeta, da to baš nije jako ekološki. Jedino moguće rješenje jest da ti potrošači zatraže odgovarajuće oznake, odnosno da se navede porijeklo hrane, kako je ona proizvedena, koja su pravila izbjegnuta i onda će donijeti vlastiti odluku, a Europska unija mislim da tu ne može pravno intervenirati. Hvala, izvolite gospođa. Hvala vam lijepa predsjedatelju. E, dozvolite da počnem samo proceduralnim pitanjem Gospođa Aguilera rekla je da se ne poštuje dovoljno parlament, a zapravo u svakom trenutku pokušavamo biti puni poštovanja prema parlamentu. I budući da ste i vi to sami rekli, moram to priznati, mi smo postupili po uobičajenom postupku. Dakle, nismo ništa mijenjali, nismo ništa tu su dvije stvari od kojih se jedna situacija odnosi na e, pa same pregovore, odnosno e, sporazum koji je ispregovaran prošle godine i e, ni u kom slučaju nismo iz ovoga izostavljali Europski parlament. Međutim, željeli bismo ukazati i na to kako se artikulira sam sporazum a budući da se on odnosi na ekološke proizvode, mi smo započeli e, razgovore s Čileom e, dok za vrijeme e, dok nisu još bili počeli razgovori o određenoj modernizaciji onoga što je već postojalo i u svakom slučaju važno je priznavati e, norme, dakle da mi priznajemo jednim, jedni drugima e, norme e, ekološke proizvodnje, odnosno suglasni smo da se može priznati jednakost tih e, standarda koji moraju biti zadovoljeni. Što se tiče samog teksta, on predviđa mehanizam prilagodbe u slučaju da kao što mi očekujemo dođe do e, revizije a e, revizije uredbe, a onda bi revidiranje svakog sporazuma bilo kontraproduktivno i vrlo teško. E, želim podsjetiti da je ovo prvi sporazum s jednom e, latinoameričkom državom e, o reciprocitetu ekološkog uzgoja E, dakle, e, imamo od 2014. mandat da to radimo upravo na ovaj način na koji smo to učinili i e, ne radi se o jednostranom priznavanju ekvivalentnosti kao do sada kad smo morali ispitati i istražiti neki zahtjev pa onda ga odobriti ili ne. Sad imamo reciprocitet, a kao što smo čuli, e, potražnja za ekološkom proizvodnjom je i proizvodima je u velikom porastu. E, međutim, postoji mogućnost izlaska s europskog tržišta e, na razini kvalitete koja je vrlo bitna da bi se potaknulo trgovanje ovakvim proizvodima. Vi ste govorili o učinku e, koje ovo ima na naše proizvođače. Imamo razne podatke e, koje smo analizirali i prije i za vrijeme i poslije E, ovih pregovora to su e, i to je izvoz iz Čilea u Europsku uniju po ovom režimu zatim e, i drugi podaci, brojčani pokazatelji koje možete dobiti na uvide. U Čileu ima 669 proizvođača ekoloških proizvoda i 550 tisuća hektara je pod takvom proizvodnju. 13 milijuna e, hektara je ukupno u proizvodnji. Dakle, imamo ogroman broj proizvođača e, i čini mi se da je ipak prevaga u, e, na strani Evropske unije i važno je međutim da se otvori ovaj put te mi se čini da je ova rasprava nam e, zapravo e, skrenula pozornost na lokalnu proizvodnju, e, lokalnu ekološku proizvodnju. Međutim, ekološka proizvodnja i proizvodnja koja je dobra za okoliš nisu ista stvar. Radi se o razlici, o učinku po okoliš i e, tu su, e, to je stvar e, i različitih tvari koje se upotrebljavaju i tako dalje. A mali lokalni proizvođač možda nije svega toga svjestan, ali važno će biti u svakom slučaju i označavanje. Da vidimo što još imamo ovdje. E, mislim da je sve što sam željela reći, bude li još pitanja na raspolaganju sam. Hvala vama. To doista pojašnjava situaciju. Kada je riječ o mogućnostima izoza za Europsku uniju. Treba uvijek tražiti tržišta gdje god čak i gdje se to može to učiniti gospodarski ili klimatski neopravdanim. Naime, duljina koju proizvod mora prijeći zahtjeva i određenu potrošnju goriva i energije. Gospođo Aguilera, molim vas da nam iznesete svoje zaključke. Izvolite. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Kao što sam već rekla e, i Marijan Angeles, kad govorim o postupku, ne smatram da je tu negdje počinjena pogreška. To su postupci koji su propisani i nema potrebe e, govori e, sada bilo što mijenjati. Međutim, mislim da će biti potrebno na neki način modificirati trenutak kada se konzultira parlament jer ono što se meni čini neobičnim je da nema e, transparentnosti Biće netko sigurno protiv toga načelno međutim ako se jedno već potpiše bilateralni sporazum, on je već zaključen i gotov i dolazi sad pred nas i koja je onda uloga parlamenta sigurno ne odgovarajuća jer je to e, zapravo dovođenje pred svršen čin e, i e, sve je sigurno obavljeno na korektan način e, i nemamo s tim problema. Međutim, jasno je da to nije bio slučaj i što se tiče postupka, u posljednje e, vrijeme evo nam se događa to da smo dovedeni pred gotove sporazume. E, I ako se radi o ekološkom proizvodu, on je proizvod koji mora zadovoljiti konkretne forme e, i e, standarde Europske unije. E, naravno, ako je proizveden lokalno, sigurno je to i mjera da se dobije proizvod koji je svjež i e, nemojmo brkati neke pojmove. Trebalo bi urediti odnose, komercijalne odnose e, u e, okviru ekološke proizvodnje. Ja preferiram da imamo uređen postupak e, o e, trgovini ekološkim proizvodima nego da ga nemamo draže mi da ga imamo i e, uvijek će trebati urediti stvari a trgovina će se odvijati bolje je da bude uređena sad je uređena sporazumom i uza sve što sam navela na samom početku, vjerujem da ovo predstavlja napredak, jer se radi o strožim normama, o standardima koji su postavljeni više i to pretpostavlja novost. I u tom smislu preferiram da bi preferiram postojanje normi nego pred njihovim nepostojanjem pa prema tome to je ono što sam htjela reći i e, sutra ćemo isto tako imati raspravu s komisijom o tome. Hvala. Hvala. Imamo predviđeni postupak. Ova rasprava nam je omogućila da steknemo bolji uvid u stanje u vezi sa ovim tržištem. Hvala gospođa Aguilera Garcia. Hvala predstavnicima komisije na ovoj raspravi. Amandmani se mogu uložiti do 5. svibnja iako je ovaj postupak već e, utvrđen. Hvala još jednom. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, a to je izlaganje predstavnika komisije glavne uprave Agri. Gospodin Dimitrus iz glavne uprave Agri uzet će riječ e, o provedbi obveze u pogledu ekološki značajnih površina u okviru programa zelenih izravnih plaćanja. Dakle, sustav zelenih izravnih plaćanja, odnosno ekologizacije, je uveden u ZPP kao dodatna izmjena za upravljanje prirodnim resursima. Dakle, tu se uvode plaćanja za one koji svojom poljoprivrednom praksom štite okoliš. Ekologizacija zahtjeva ili predviđa da se izdvoji 5% obradive površine za takve aktivnosti. Komisija predlaže da se ne povećava odvojena površina, nego da se poradi na tim površinama sa stajališta poboljšanja kvalitete i to je jedan od elemenata ekologizacije. To je vrlo zanimljiva tema. I sa zanimanjem iščekujemo izvješće gospodina Dumitrua o tome koje su mjere i na koji su način mjere primijenjene na ovih 5% površina. no prepuštamo riječ sada gospodinu Dumitru. Izvolite. Hvala. Uvaženi zastupnici, kao što je predsjednik već spomenuo, kolegi je 29. ožujka 2017. godine usvojio izvješće o provedbi ekološki značajnih površina, a to je jedan od e, tri elemenata ekologizacije. To je dakle pravna obveza komisije Evo, pokušavam se poslužiti tehnologijom. No, nažalost, čini se da baš ne radi. Pa pridružite se možda nama ovdje za predsjedničkim stolom. Znači, čini se da ću dobiti pomoć od nekoga. Evo, netko će mi već pomoći. To je obveza koja je utvrđena uredbom e, i komisija je morala do kraja ožujka 2017. godine predstaviti izvješće o ovim površinama uz eventualan prijedlog o povećanju tih površina sa 5 do 7 posto. Komisija je usvojila i prosjedila izvješće nešto vijeća i Europskog parlamenta, tako da vjerojatno imate pred sobom već čitavo izvješće. To je jedna prva evaluacija prve dvije godine provedbe ove obveze i to uključuje također i prijelazno razmatranje ekoloških učinaka. Dakle, ja ću nastojati predstaviti glavne rezultate provedbe ekološki značajnih površina tijekom dvije godine i to je proširenje analize koje smo proveli prošle godine 2016. godine u okviru revizije ekologizacije nakon godinu dana provedbe i s vama ću podijeliti prve nalaze u vezi sa provedbom ovih površina i njihovih učinaka na okoliš i na kraju ću iznijeti stajalište komisije o eventualnom povećanju tih površina sa 5 na 7%. Izvješće je doista opsežno i nadovezuje se na ažurirane podatke koji su prikupljeni u pripremi revizije prošle godine i podsjećam da se revizija ekologizacije 2016. godine usredotočila na zajedničke prilike, jednake prilike i na odgovor e, na obvezu komisije o provođenju ovih površina u travnju 2016. godine. To je također nešto što je povjerenik Hogan iskoristio u svojem programu pojednostavljenja i kao što znate, on je predložio značajno pojednostavljenje za ekologizaciju, uglavnom e, se osvrnuši na ekološke značajne površine i to je izmjena delegiranog akta 639 iz 2014. godine i to je usvojeno i sada je na razmatranju kod dva suzakonodavca. E, usredotočit ću se na dva cilja ekoloških značajnih površina. Dakle, kao prvo očuvati i poboljšati bioraznolikost na poljoprivrednim gospodarstvima. Taj je cilj opravdan potrebom da se povežu poljoprivredna djelatnost e, i e, ekološka razmatranja, naročito u vezi sa tlom, vodom i klimom. Svaki poljoprivrednik u Europi koji ima više od 15 hektara obradivih površina mora se pobrinuti da najmanje 5% te površine bude ekološki značajno površine koja je posvećena ekološki značajnim elementima. I svaki poljoprivrednik može donijeti jedan određeni odabir ili odluku o vrsti površine i tu imamo čitav niz vrsta, dakle imamo ekološki značajne površine koje se e, odnose na e, različite vrste. Dakle, imamo zemljišne na imamo e, granične pojase, živice, stabla i također možemo imati neke proizvodne površine, recimo usjevi koji fiksiraju dušik i postrni usjevi. Dakle, imamo tu podatke zemalja članica i e, svaki poljoprivrednik može odrediti koja vrsta površine e, odgovara najviše e, njegovim potrebama iz popisa koji je naveden na nacionalnoj razini i također tu imamo i čimbenik, odnosno faktor ponderiranja koji ovisi o sva, e, doprinosu svake površine bioraznolikosti i također ekološkim prednostima koje ta površina donosi. I taj e, faktor ponderiranja može se kretati od 0,3 recimo za postojne osjeve i do 0,7% za e, dušik, do 2,7 za živice. E, prijeđemo sada na e, brojke i da vidimo ono što smo dobili nakon dvije godine provedbe. Dakle, na ovoj tablici možete vidjeti i podatke koji su prikupljeni za sve zemlje članice za 2015. godinu i za većinu zemalja članica 19, zemalja članica 2016. godine došlo je do malih promjena u ove dvije godine, naročito u smislu kako se upravljalo sustavom i kako su se zadovoljavale obveze ekološki značajne površine pokrivaju veliki, veliki dio obradivih površina, otprilike 70% su obradive površine koje podliježu ovoj obvezi, a ostatak su izuzeća, dakle mala gospodarstva i ekološka gospodarstva. 2015. godine gotovo 8 milijuna hektara zemljišta je proglašeno ekološki značajnim površinama i to znači 13% površina pod e, obvezom takvih površina i ako primijenimo tu faktor ponderiranja onda ćemo dobiti 10% ukupne površine. Dakle, to je dvostruko više od onih 5% koje je predvidjelo zakonodavstvo, a podaci za 2016. godinu ne ukazuju na neke promjene, tako da je to zapravo trend, odnosno kretanje koje i dalje se održava. A sada e, sagledajmo vrste ekološki značajnih površina koje su odabrali poljoprivrednici. Dakle, prema ovoj e, tablici, odnosno grafikonu, vidite da 90,5% e, ukupnih e, površina koje su odabrane su uglavnom usjevi koji fiksiraju dušik i posebni usjevi Dakle, on, e, usjevi koji fiksiraju dušice na prvom mjestu, zatim imamo zemljište na ugaru i nakon toga postrne usjeve i e, osim toga imamo i e, obilježa krajolika, granične pojaseve koji su manje doprinijeli tome, dakle otprilike E, sa 7,5% ukupno. Dakle, svi ovi ove preostale vrste ekoloških, e, ekološki značajnih površina. Evo, ako pogledamo raspodjelu po zemljama članicama, kao što je prikazano na ovom grafikonu, ovdje imamo različite vrste ekološki značajnih površina po zemlji članici. Velika većina zemalja članica je iznad 5%, a devet zemalja članica je čak iznad 10%. I osim toga, sastav ekološki značajnih površina po zemlji članici dijeli se na različite udjele koji su bili prikazani na prethodnom grafikonu. Dakle, imamo zemljišna ugaru i nakon toga slijede posebni usjavi i usjevi koji fiksiraju dušik. U nekim zemljama članicama ovi potonji su dodatni e, postotak osim ovih 5% e, koji su predviđeni zakonodavstvom i mogu dati jedan manji doprinos e, za postizanje 5%. Uz, e, e, osim toga, zemljišta na ugaru mogu biti dovoljna kako bi se zadovoljila obveza od 5% u nekim zemljama članicama. Za razliku od toga, u nekim zemljama članicama dio e, usjeva koji fiksiraju dušik je veći u ovih 5% ukupnih površina. Krenimo dalje. Da vidimo što donosi ovo izvješće novoga. Tu imamo dakle i procjenu mogućih e, koristi ekološki značajnih površina na bioraznolikost, ali također i na usluge ekosustava. U odnosu na prošlogodišnju reviziju, ovo izvješće ide korak dalje i uzima u obzir moguće učinke na okoliš koji proizlaze iz načina na koji su se provele do sada e, ekološki značajne površine. I to je teoretska procjena, naglašavam, i temelji se na razmatranju bibliografije i na modelima koje je izradio Zajednički centar za istraživanja E, takozvani kalkulator ekološki značajnih površina i taj kalkulator je omogućuje donošenje određenih zaključaka. Ako uzmemo u obzir sastav na regionalnoj razini, dakle tu spajamo odabire ekološki značajnih površina za sve poljoprivrednike u području, dakle to je razina NAC3, prema simulacijama koristi ovise o vrsti ekološki značajnih površina. Prema analizi sve površine na regionalnoj razini nac mogu imati pozitivan učinak na bioraznolikost i to u različitim mjerama. I ako razmotrimo te mjere, najveći potencijalni e, učinak u pozitivnom smislu ima sastav ekološki značajnih površina gdje imamo e, najistaknutija obilježja krajolika, što znači da je to više od 50% regije takva površina i uz e, sastav gdje imamo istaknutu logu zemljišta na ugaru, 70%. E, I najlošije rezultate daju one površine koje su najviše postorni usjevi. Dakle, odabir ekološki značajne površine ima različit učinak na e, bioraznolikost ali ne samo odabir ekološki značajne površine utječe na okoliš. Rezultati ukazuju na to da se pozitivan učinak na okoliš i usluge ekosustava vezuje i uz odabir načina upravljanja svakom površinom i to ću kratko prikazati. Recimo za zemljište na Ogaru imamo različite mješavine, usjeva za poslovne usjeve i za usjeve koji vezuju dušik. To može imati različite e, učinke ili također e, režim košenja ili razdoblje čuvanja ili korištenje kemijskih tvari i također e, različitost vegetacije za oblježja krajolika i tako dalje. Dobar primjer je zemlja na Ogaru gdje se e, siju mješavine divljeg, odnosno poljskog cvijeća, što utječe pozitivno na oprašivače, a ako zemlja osne gola, onda to ima najmanji učinak. Također gola zemlja ima i e, negativan učinak i na eroziju tla i ako se zemljište drži na ogaru dosta dugo i e, E, onda se ne smije koristiti niti e, e, različita kemijska gnojiva i to ima pozitivan učinak na bioraznolikost. Učinak ima i ekstenzivno upravljanje i učestalost uzgoja. Dakle, koje su zaključci iz ove revizije koju smo proveli? Predložili smo izmjene u ekologizaciji koje su uglavnom usmjerene na ekološki značajne površine i to je usvojeno amandmanima u sklopu delegiranog akta što predstavlja značajan korak ka boljem načinu upravljanja i ka pojednostavljenju provođenja mjera. Spomenut ću samo na razdoblje žuvanja za zamišljena ogaru i na postrojne usjeve i e, također e, kada je riječ o proizvodama za zaštitu bilja. Dakle, prema ovoj analizi stajalište komisije je sljedeće, da nema potrebe da se poveća površina, ekološki značajnih površina sa 5 na 7% i na temelju ovih e, elemenata komisija zaključuje da nema razloga da se ekološki značajne površine povećaju sa 5 na 7%. Za razliku od toga, poboljšat će se okoliš e, ako se promijeni vrsta značajne površine i također ako se poboljša način upravljanja. Kada je riječ o površini, dakle, već e, imamo zadovoljavajuću površinu u provedbi, ali trebamo poboljšati kvalitetu ekološki značajnih površina. Hvala vam lijepa. Bardzo dziękuję za to prezentację. Hvala na ovom vrlo zanimljivom izlaganju. Dajem riječ sada gospodinu Desu. Da sam se kladio ko će se prvi javiti, dobio bih. Izvolite. Eh, hvala lijepo da ste mi dali riječi. Hvala vam na ovom prezentaciji koja je bila vrlo zanimljiva, ali moram reći jako daleko od prakse, sva teorijska. I nadam se da nisu seljaci slušali, jer će biti još kritičniji prema Europi. Nije najme moguće već nakon dvije godine procijeniti posljedice, reći su pozitivne ili negativne, to ne ide. Osim toga, ovdje ste puno govorili o postrnim usjevima. A ja vam mogu reći da su u našim zemljama prvo postrni usjevi imali jako, jako pozitivne posljedice. Kako to možete uopće sumnjati u to? Prema tome, mi znamo da je to do sada pokazalo na našim površinama sjajne, sjajne rezultate. ako ne govorite o ovim graničnim zonama, niste govorili, koje nisu baš previše ekološke i o rubnim poljima, ali vidite, mi u Njemačkoj ne možemo uopće sa svim vašim teorijskim rješenjima ići u praksu, jer bi se seljaci svega odrekli, jer bi u praksi to bilo puno prekomplicirano. I onda, nažalost, niste ništa rekli, ja imam brojke iz Njemačke o, na temu ovih biljke koje vezuju dušik, jer napokon 39% je upravo tih biljki usjeva koji vezuju dušik, a to se onda sada na ovaj način zapravo uništava kako vi predlažete. Pa ćemo onda ponovno soju uvoziti iz Južne Amerike, a tamo se onda recimo da bi se jedan milijun tona redovno i svakog, svake regije isporučilo Europu će se opet prašume skidati i tako dalje i tako dalje. Dakle, imamo generalno loše stvari i nadam se da će kolege uvidjeti da nam jako trebaju ovi postrni usjevi i mislim da ćete se složiti da su oni isto tako dobri, posebno dobri zato što potpuno u drugo vrijeme cvjetaju, a nekad i ostale biljke i moramo se pobrinuti dakle da taj zapravo taj napreskokce ritam se zadrži i drugim riječima da se o toj temi vrlo stručno raspravlja, ne ovako jednostrano kako smo to upravo čuli. I ne mogu se složiti s time što je tu kazano i izneseno, jer je to jako daleko od prakse, potpuno nerealistično i ne odgovore istinitom stanju. Hvala lijepo. Minutovih Pan poseł Łazą, bardzo proszę. 90 sekundi, sljedeći govornik. Hvala lijepo. Ja ću se držati ovog vremena od minute i pol. Evo, ja moram reći da smo mi zapravo protiv ovog delegiranog akta iz pera komisije, a cilj tog akta je bilo da zapravo nametnemo još dodatne obaveze za ekologizaciju, kao da nema dovoljno obaveze koje moraju ljudi preuzeti i ispuniti zadaće da postanu zeleni i ekologizaciju prođu. A mislim da je to jako problematično također. A onda i pitanje ovih kultura koje su ovdje spomenute. Mislim da bi to dovelo do toga da se recimo ova vlaknasti usjevi mm, siju na puno manje površine, a to bi moglo dovesti do toga da ostane puno više zemljišta na ugaru i previše nego što je u Europi potrebno. A to bi onda dovelo do toga da se e, moraju biljke koje sadrže puno proteina uvoziti iz drugih država, kao što smo već čuli, a to opet ne bi dobro bilo. Hvala lijepo. Sada sljedeći govornik. Evo, hvala vam. A ja sam pročitao ovaj vaš dokument i mislim da bi bilo fair reći da u ovom fazi da je planovi komisije za ekologizaciju jednostavno ne održavaju realnost poljoprivrednika na terenu. I jednostavno moramo tek vidjeti što iz tog prijedloga komisije će biti uopće moguće implementirati što će dati farmerima više fleksibilnosti u njihovom radu jer ove mjere kako su tu navedene teško da će imati bilo kakve pozitivne posljedice u praksi. Recimo u Irskoj mi ne možemo uopće razgovarati o ovako malim količinama usjeva koji su tu predviđeni. Zapravo 25 zem, opće naših poljoprivrednika je sudjelovalo ovim mjerama koje je komisija predvidjela za promjenu usjeva i rotaciju usjeva, jer je to u praksi bilo neizvedivo. Osim toga, vidjeli smo da su neke od ovih obaveza koje komisija nameće toliko administrativno um, ogromni i zatim pitanje recimo e, kakve su kazne za naše farmere ako se nisu pridržavali svih ovih mjera koje su u planu o simplifikaciji navedeni. To su zapravo praksi vrlo, vrlo teške stvari. Hvala gospodine Egnju. Jedna od reakcija koju će većina nas osjetiti na ovu prezentaciju je komplicirano je, to je strašno komplicirano što smo čuli. Mislim da je prvo fundamentalna greška ako to želimo unijeti u prvi stup. I mislim da je prvi stup treba ostati zajedničkoj poljoprivrednoj politici rezerviran samo za potpore poljoprivrednicima. A onda u stupu drugom ćete unijeti sve ove različite planove, pa zemlje članice mogu odlučiti što im se čini prikladnim ako onda iz toga naravno proizlazi da trebamo razgovarati o zemljištima na Ugaru u onim dobrim starim danama kada zapravo nismo mogli jako dobro kontrolirati naše korove i ostale probleme, onda je ugar bio jedna vrlo važna stvar u rotaciji usjeva i vi ste četiri puta zapravo godišnje rotirali stvari na taj način ste izbjegavali preveliku količinu korova a danas e, se zato koriste različita sredstva kemijska, pomoćna, što nije dobro za okoliš, a ni za druga. I sad ne znam da li jednostavno zemlje druge koriste taj termin zemljište na ugaru ili to jednostavno kažu neobrađeno zemljište i ostavlja. Ali ako je samo neobrađeno šta će se dogoditi, onda će ta zemljište zapravo se pogoršati tlo i isto tako će se korov naseliti. Dakle, ugar nije isto što je ostaviti potpuno netaknuto zemljište. Zatim, ako se kad bi se ovo sve provelo što komisija predlaže, mi bi bili previše ovisni o uvozu izvana, pogotovo ovog proteinskog bilja i usjeva. Jer oni kažu, vi ne smijete koristiti ništa za zaštitu usjeva, mora sve ekološki čisto organski, dakle u, rasti, a na taj način gubimo samo novce. S drugim riječima, 15% s vaših, e, vašeg poljoprivrednog zemljišta će zbog rotacije ići u vlaknasta vlaknastim usjevima se zasaditi. Ali sve na svemu ćemo na kraju ovisiti opet o uvozu proteinskog bilja. Prema tome, ako želimo svoje vlastite proteinsko bilje, moramo prepustiti našim poljoprivrednicima da se drže klasičnih rotacija i klasičnih metoda. Hvala lijepo. Gospodin Poselt. Podhodzo do tak oranja nove tehnologije tu sada i drugčije djeluju nego kada imamo intenzivan uzgoj. Evo, gospođa Miller nastupa. Da, jako mi je drago da je gospodin Des prešao liberalima, tamo će se očito jako dobro osjećati. Ali svakako želim zahvaliti još jedanput na prezentaciji komisije. mislim da nam je to donijelo malo više jasnoće u, kod to pitanje zašto smo došli do opće ovog nacrta teksta. Sami ste naime utvrdili da nije, kako nije potrebno e, uopće provesti to povećanje s 5 na 7%, ali s druge strane želite poboljšati kvalitetu i odabir vrsta ekološke značajnih površina. Meni je jako bitno da nikad ne zaboravimo da su te ekološke važne površine, to nisu nikakve biološke specijalne površine, nego sasvim normalne površine koje mi u suradnji sa poljoprivrednom u dijelovima te površine želimo zadržati, sačuvati i zapravo s njima poboljšati bioraznolikost. I mislim da smo to zadnjih godina u tome uspjeli. A ne smijemo zaboraviti, kako se meni čini, te stvari pogotovo kad su u pitanju proteinske usjevi jer mi ne želimo ovisiti o uvozu proteinskih usjeva, nego želimo sami proizvoditi proteinske bilje i zato jedan put eventualno u proljeće kao smijemo koristiti sredstva za zaštitu biljaka i više ne. A kad nam onda dođu naši pčelari i kažu mi smo jako sretni da vi ovdje uzgajate vlaknaste e, biljke i koristite biljke koje vezuju dušik, onda se za mene čini da su ovo zapravo pozitivne čak posljedice simplifikacije, pojednostavljenja. Mene sad zanima, stvarno još da nam kaže konkretno komisija, do koje mjere ova zabrana bilo kakvo korištenje pesticida pridonosi ekologizaciji. Gospođa Poselt, hvala lijepo. Hvala što ste nam dali riječ. Mi možemo samo reći da se da je 5% više nego dovoljno. Prema tome slažemo se s tim da ne treba povećavati na 7% ekološki važnih površina. I mi svi dobro znamo kako to e, treba u praksi izgledati, ali ne, nisam baš sigurna da suradnici komisije u svojim uredima daleko od prakse to znaju. U vašoj prezentaciji ste rekli da Mm, zemlja na ugaru e, pomaže tome da neke biljke dobro uspjevaju, a neke baš i ne, ali onda znači se one pretvaraju korov ili kako moramo od toga to čistiti ili šta. Šta se onda događa, šta moramo poslije? Mislimo da tu treba poljoprivrednik biti u stanju donijeti vrlo samostalno, ali inteligentno rješenje. Mora, ako želimo pobrnuti da tu u, od, se dobro uzgajaju i dobro uspijevaju prave biljke da bi, završ, da bismo ove, ovaj, zaštitili pčelarstvo i tu moramo da neke izmjene unijeti. Hvala lijepo sada sljedeća govornica. Hvala lijepo komisiji na ovom prijedlogu koji će život naših poljoprivrednika učiniti ne nego ponovno kompliciranim sa samo te provedbe. Bi recimo mi Dolazimo iz zemalja koje već desetljećima pokušavaju kemikalije maknuti maksimalno i zatim proizvoditi proteinsko bilje koje ali nije GMO-om nastalo. I sad, s obzirom na sva naša iskustva, ne mogu jednostavno se složiti s ovim prijedlogom komisije. Ja sam inače bila i u ime parlamenta na pregovorima o zadnjoj rundi gata. I sad mi stvarno nije jasno zašto ovdje govorimo o ekološkim važnim područjima, a ne ekološkim ili samo biološkim područjima. I mi jako dobro znamo da se biljke koje se trebaju vezivati dušik vrlo bitne, a mi smo se i složili sa ovim faktorom od sedam, a vidimo da se ovdje ne želi povećavati. A znamo i zašto smo to činili, da bi napravili dodatne poticaje za različite naša mala poljoprivredna dobra. Ja bi u svakom slučaju očekivala da se barem naš odbor onda stane na stranu poljoprivrednika i praktičara i da se vidi da se sa ovom zabranom kako to komisija predlaže donose zapravo potencijalno veliki gubici za naše farmere, zato što je za njih upravo su proteinske biljke taj izvor velikih prihoda. A to su i brojke pokazale. I znamo, ne vidim, nemam raz, ne vidim gdje je razlog zašto su nakon takvog malog razdoblja, kratkog perioda kako je to krenulo se provoditi, odmah krenuli e, to mijenjati i zašto su prešli na ovu mjeru. Hvala sada gospodin Dantan. Hvala. To je sve bilo jako zanimljivo što smo čuli. Pogotovo zato što moja zemlja spada u ove koje su tu analizirane. A moja zemlja nije bila ni u stanju prošlu reformu ZPP-a provesti kako se spada. Ali dobro, osim moje domovine mogu samo još utvrditi, dakle onog što se tamo događa, mogu izvan preko toga, da kažemo, utvrditi da se ovdje iz jedne dobre ideje E, počelo praviti jedan pretjerani birokratsko čudovište tog monstruma, to su upravo sad probali ovdje postići. A da pritom nisu uopće mislili na poljoprivrednike, niti ih pratili na pozitivno u razvoju. Ne, nego ovdje se zapravo vodi politika koja se bazira na sankcijama i prinudnoj kontroli i nadzoru istih tih poljoprivrednika. A život im se otežava, stoga se ne moramo uopće čuditi da su na poljoprivrednici postaju sve sve sumnjičaviji, skeptični, nezadovoljni i našom politikom i Evropskom unijom. Mi umjesto ovakvih stvari, ovakvih pretjeranih administrativnih tereta trebamo stvarno e, se potruditi da našim poljoprivrednicima damo nešto što njima pomaže u životu. Hvala lijepo, gospođa Mekines. Hvala. Hvala, ja sam htjela zahvaliti na ovoj prezentaciji i na izvješću, ali me jako zanimaju potencijalne koristi kako je sigurna komisija, koliko je sigurna komisija u ovu svoju procjenu troškova ekologizacije. Jer mislim da bi trebali imati jednu bolju procjenu troškova i koristi ekologizacije. Zatim, što se tiče nalaza, mislim da smo ovu raspravu već o 5 ili 7% više puta vodili. I mislim da ne moramo to više upisivati i u našu uredbu, jer da li će to biti povećanje u dakle u ovim e, područjima ekologizacije, odnosno ekološki vrlo važnim područjima i da li će se tu povećati površine pod, na ugaru. To se ne mora direktno upisivati. I sad me zanima da li je komisija zapravo, zašto se onih prvih 5% odnosi, koji su već bili unutar, da li se to odnosi na ona divlje površine, netaknute površine ili na šta sve konkretno. A drugo pitanje, je možda za neke kolege ovdje čak i važnije, pitanje sredstava za zaštitu bilja i rotacije usjeva. Ne znam kako je komisija tu konkretno šta je mislila dokle će ići zabrane. Ali on, uglavnom se brinem za budućnost. Jer mi znamo da je to ta zabrana došla s razlogom i sad me zanima šta će komisija smisliti za sljedeću fazu i što će sljedeće biti. Kolega Kasnik. Ono Hvala. Samo ukratko, mnogi kolege su već spomenule ono što želim reći. Ja želim zahvaliti komisiji na ovoj zanimljivoj studiji, no pri tome želim podsjetiti na to da ne smijemo prekidati dobru praksu naših poljoprivrednika, odnosno da se ne zasađuje ekološka površina narkama koje e, fiksiraju dušik. Kada bismo izbjegli korištenje proizvoda za zaštitu bilja, ne bismo imali desetke tisuća hektara, otprilike u, Italiji 60 tisuća hektara je zasađeno biljkama e, za bjelančevine koje su bez GMO-a. Nama to nedostaje, treba nam ta proizvodnja i doista se nadam da će se odobriti barem izuzeće za e, korištenje usjeva koji poboljšavaju tlo. Hvala, gospođa Aguilera. Bueno, yo coincido con, con la gran mayoría de los colegas que han intervenido. Slažem se s e, ogromnom većinom kolega koji su se bili javili za riječ i smatram da je ovo zanimljiva studija, međutim pitanje je opravdanosti i e, uopće pitanje fitosanitarnih mjera. Ne znam je li ovo opravdano, ili ovo korak koji je bio potreban. Radi se o zonama obrade i trebalo bi e, svakako doprinijeti poboljšanju bioraznolikosti i e, kao što kaže e, kolega smatram da je određen dobar posao i dobar posao za poljoprivrednike zašto bismo uopće mijenjali stvari sada zašto sada to mijenjati to bi trebalo imati dobro opravdanje a e, ne radi se o proizvodnji ekoloških proizvoda ovo je nešto što bi trebalo povećati bioraznolikost i možda se radi samo o nekoj gesti uz najbolju volju koju imam ne vidim u čemu je poanta. Nešto dobro je određeno. Ovo nije e, dugo e, bilo na snazi i sad to mijenjamo. Je li to neka moda? Kao što rekoh, apsolutno ne vidim e, poantu. E, ako se postiže, postiže veća raznolikost e, i imamo vrlo veliku potražnju, ne znam zbog čega ovaj prijedlog. Eto, ne, svrhu ne vidim. Pana odnišenje še. Hvala. Radnatelju, izvolite, vaš je čas, možete odgovoriti. Thank you very much. Hvala. Ja bih se prvo osvrnuo na ovo sve što je kazano o izvješću, jer moja uloga ovdje je bila da vas zapravo izvestim o prezentaciji o zaključcima E, zapravo nakon što je izvješće doneseno. Naravno, to izvješće je dio ovog procesa revizije, nadzora, citava primjena naše politike na tom području i svega onog što se dogodilo nakon što je delegiranim aktom o ekologizaciji usvojen e, ova odluka o simplifikaciji. Dakle, mi smo vam pokušali u ovom izvješću dati jednu da kažemo trenutni prikaz kako to izgleda nakon dvije godine, kako su se poljoprivrednici i zemlje članice uskladili, ispunili zahtjeve koji su postavljeni glede uvođenja ovih ekološki značajnih površina i da vidite kako je stanje i da vidite kakva je slika sad i kako je izgledala. Izgledala recimo više od 90% je bilo zapravo su to zapravo vrlo produktivne površine su odabrali far, naši poljoprivrednici, naravno ali drugi elementi koji donose više koristi u smislu zaštite bioraznolikosti su jednako bitni, jer mi smo tu htjeli upravo dati nove motivacije, nove incentive i ukloniti sve one elemente koji bi spriječavali poljoprivrednike da se odluče za to i odaberu upravo to. I to je taj paket koji spada u naš delegirani akt, a on ne predviđa samo zabranu pesticida, nego je to jedan vrlo opsežan i, da kažemo bogat paket koji ima puno više elemenata od same zabrane pesticida i općenito sredstva za zaštitu kemijskih. Dakle, što se tiče ovog zahtjeva da se procjene posljedice. Kao što sam već rekao, u ovom trenutku je to samo teorijska procjena, jer se ona bazira na simulacijama, na modelima Dakle, to je vrlo, vrlo hipotetski i teorijski. Mi nemamo u ovom trenutku opće dovoljno informacija, a da to provedemo pravu procjenu, jer vidite, mi smo morali tek prikupiti podatke, pa tek onda izračunavati šta se događa točno na ekološki značajnim površinama. To nemamo još sve. Mi se nadamo da ćemo na kraju ove godine imati zapravo reviziju ove druge godine ekologizacije i da ćemo nakon toga moći u okviru našeg mehanizma za nadzor primjene ZPP-a moći izraditi konkretnu procjenu toga kako se koriste i primjenjuju alatke u tom dijelu ekologizacije. Naravno, mi znamo da je glavni cilj uvođenja EFA bio upravo zaštita bioraznolikosti, a zatim i potencijalno proizvodnim područjima smo htjeli i proizvoditi nešto korisno, što bi ali pridonijelo još ostvarenju ovog prvog cilja, čuvanju bioraznolikosti. I mislim da imamo i dovoljno dovoljnu potporu i podršku za očuvanje ovih da kažemo, bio proteinski bogatih usjeva, a to imamo 8 milijuna hektara koji su na raspolaganju za to, da se razumijemo. Prema tome, tu u to spadaju sa 40 i nešto postoje ove biljke i usjevi koji vezuju dušik. Prema tome mislim da će Evropa apsolutno proizvoditi proteinsko bilje, ali ne smijemo miješati te ciljeve sa zaštite bioraznolikosti sa proizvodnjom proteinskih bilja. Mi sada sad tek pokušavamo vidjeti kako će olatke i oruđe koje smo instrumente stavili na raspolaganje zemlje članice koristiti kao i sami poljoprivrednici, a da bi ispunili onaj glavni cilj kojeg smo mi zacrtali u našem ZPP-u za ovo razdoblje, to je očuvanje bioraznolikosti. Naravno, možemo razgovarati u kojem razmjeru će e, taj paket o simplifikaciji kroz e, delegirani akt doista donijeti simplifikaciju pojednostavljenje farmerima. Naravno, mi znamo da ima tu teških stvari, ali to će možda više i potaknuti naše poljoprivrednike da se koriste ovim, da kažemo, terenima koji, dakle, više njeguju i oslone se na karakteristike pejsaža, dakle se prema tome orijentiraju, krajolika, dakle kako bi e, zapravo olakšali si situaciju jer će prema tome kakav je sam dotični pejsaž, odnosno krajolik, prema tome će usmjeriti i svoj odabir ekološki važnih površina i svoj daljnji rad na ekologizaciji. Naravno, mislim da ćemo imati, nakon što budu gotove ove naše izračune i prikupimo sve informacije do kraja godine, imati još prilike za različite diskusije, vratiti se vama sa konkretnim rezultatima i elementima. Hvala. Hvala. Hvala. Zamolio još gospodina Adesa da uzme riječ. Hvala lijepo. Ja bih ovdje predstavniku komisije još nešto poručio. Vidite, mi smo dakle svi iz parlamenta, bez obzira na naš klub zastupnika, zamolili e, povjerenika da se tih 14 delegiranih akata predstave pojedinačno, ne u paketu. Mislim da Hogan to nije, povjerenik Hogan to nije jednostavno poslušao. Mislim da je to jedno nepoštivanje Europskog parlamenta ako nam naš zahtjev odbije. I mislim da mi to tebi ne možemo i nećemo dozvoliti. I mi imamo svoja par prava parlamenta, prema tome ćemo mi tu ukoriti komisiju i insistirati na našem pravu. Da dobijemo sve pojedinačno. A drugo, Mislim da ovaj naš e, predstavnik nema poslije u praksi, nego ide barem mjesec dana na praksu u nekakav poljoprivredni pogon, a da ne da nam priča tu neke teorijske stvari. Meni je puno, apsolutno dovoljno da nam dolaze tu ljudi koji ne znam, govore o simuliranim modelima i tako dalje, s čistim hipotezama. U životu nisu ni jedno drvo zasadili i pojma nemaju ni o čemu. I oprostite, ali morao sam biti direktan. U redu, vratit ćemo se na to što prije. Da, imate pravo. Vi ste stalno na terenu i u kontaktu s poljoprivrednicima, dakle, vrlo dobro ste upoznati s ovim pitanjem. Da, nama je stalo do ovog pojednostavljenja ekologizacije. A to se vidi iz našeg rada. i kolege su odlučni u zahtijevanju pojednostavljenja ekologizacije. Dakle, hvala na svim ovim informacijama. Kao što sam rekao, ostaćemo u kontaktu i izbliza ćemo pratiti razvoj rada na ovom predmetu, vodeći računa i o onome što su rekli kolege. To su sve napomene koje idu naravno na korist poljoprivrednika i to je zapravo način na koji poljoprivrednici vide ovaj problem sve promjene koje mi predlažemo mislim da ipak idu u pravom smjeru. Hvala direktoru, hvala kolegama. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, a to je izlaganje predstavnika komisije glavne uprave Agri o studiji Komisije o poljoprivrednim međusektorskim organizacijama u Europskoj uniji. Komisija je provela ovo istraživanje razmotrila je stanje u vezi sa međusektorskim organizacijama u poljoprivredi. Riječ je o reviziji složenog nacionalnog zakonodavstva, nakon čega se procjenjuje situacija na razini Europske unije i razmatra se uloga tih organizacija u opskrbnom lancu. Chcieliśmy wzmocnić pozycję rolnika w łańcuchu żywności. Mnogi su se izjasnili za to da treba ojačati položaj poljoprivrednika u međusektorskim organizacijama kako bi oni mogli sudjelovati u dobiti iz proizvoda koji sudjeluju u poljoprivredno prehrambenom lancu. Dakle, želim dati prvo riječ gospođi Kliman iz komisije koja će nam rasvijetliti pravne aspekte. Izvolite. Thank you, Hvala lijepo i hvala Europskom parlamentu što su tako zainteresirani za ovu studiju koja je napravljena o um, međusektorskim organizacijama u poljoprivredi unutar ZPP-a. Kao što je kazano, te međusektorske organizacije mogu vrlo važne funkcije obavljati. No prije nego što uđem u same detalje studije koje je provela Arkadija, e, Međunarodno sveučilište Arkadije u Levenu, u Wageningu, onda bih vas htjela, prije nego što krenem dakle u samu studiju, htjela vas upoznati samo ukratko s time što zapravo te međusektorske organizacije znače i zašto služe. Dakle, mi ih smatramo vrlo važnim instrumentima ili alatkama, ako hoćete. Ove godine jedna neovisna skupa, skupina stručnjaka ispravo provela jednu studiju da vidi kako izgledaju e, potpuno samostalne akcije poljoprivrednika. I vi ćete recimo u vrlo malo podataka naći do sada o tome šta rade te međusektorske organizacije. Zašto? Zato što moramo biti vrlo svjesni što znači vertikalna suradnja kod međusektorskih organizacija, što su one u stanju postići, a što ne mogu. Kao što je već kazano na ovom slajdu, mi prvo moramo e, apsolutno naglasiti njihove vertikalne entitete kao što je to kazano u uredbi o zajedničkom tržišnoj organizaciji. Jer oni s jedne strane predstavljaju proizvođače plus kompletan sektor proizvodnje ili procesuiranja plus sektor prodaje. A ono što vidite iz studije da većina ovih organizacija međusektorskih se u Europi zove short IBOs, ibo IBO je kratica za međusektorsku organizaciju, a to znači ti short, ti kratki, oni zapravo se odnose samo na sektor proizvodnje i procesuiranja. Od 123 priznate međusektorske organizacije u EU, samo 18 E, danas zastupaju i sektor maloprodaje, općenito prodaje u Europi, što je vrlo zanimljivo. Međutim, studija je bila jako zanimljiva i 24.3. smo održali rad, workshop o tome koliko je zanimanja pobudila. I jako je bilo zgodno vidjeti da se jako puno upravo trgovina i ovih prodajnih organizacija registriralo i htjelo sudjelovati u toj radionici. Međutim, ono što je bitno, to je ovo pitanje koje je parlament postavio, koja je njihova uloga. A šta mogu sve postići? Možda je bolje da tu krenemo sa negativnim određenjem, šta oni ne mogu. Kao što je kazano, oni se osobno ne mogu umiješati i sudjelovati ni u kakvoj komercijalnoj aktivnosti. Dakle, neće proizvoditi, neće procesuirati, neće, dakle to je jasno i neće kroz to sudjelovati na jedinstvenom tržištu u komercijalnom smislu. To je jako bitno gledano sa gledišta naše konkurencije. Ako imate u biti u jednoj prostoriji cijeli zapravo predstavnike svih elemenata lanca proizvodnje hrane, ali da nemate potrošača, onda je to već nije dobro. Dakle, Naravno, ono što smo našli iz toj studije, šta je njihova bitna uloga? Oni su važna platforma za istraživanje, za razmjenu iskustava, najboljih e, za razmjenu najboljeg primjera prakse i zato što su oni sjajni sugovornici svih ofic službenih tijela vlasti. Oni su zapravo već postojali od 2013. u sektoru proizvodnju voća i povrća a 2013. su se pravila za organizaciju osnivanje međusektorskih organizacija postavila horizontalno. Strategija je, kao što ste i sami znali, pokazala što se trenutno događa. Ona se bavila istraživanjem kako postoji nacionalno zakonodavstvo za regulaciju tih međusektorskih organizacija. I što se točno događa, tko je u kojoj zemlji članici šta učinio na kojem sektoru i što čini dalje. I treće, koje su koristi koje te organizacije mogu konkretno donijeti poljoprivrednicima. Da li oni mogu, dakle, izravno donijeti korist e, poljoprivrednicima ili, ili ukupnom proizvodnom lancu hrane. I zatim što je ono bitno, što ih pokreće, što je, važno, što je još recimo bitno da se njihovo aktivnosti još bolje iskoriste. To su sve elementi koje smo istraživali. Evo kad pređemo na nacionalno zakonodavstvo, to ćemo jako brzo preći, jer e, vidimo da se sve što se tiče zajedničkog tržišta izravno primjenjuje zemljama članicama, dakle tu nema velikih razlika u nacionalnim zakonima. Ali od 1975. dakle najdužu tradiciju upravo u osnivanju i priznavanju ovih međusektorskih organizacija je Francuska. Ali i u Nizozemskoj vidimo kako god bili su bile vrlo javnih, e, javne, prirode, javne prirode, a danas su one privatno, privatni dakle, elementi pravni. Mi imamo samo recimo u Francuskoj još dvije velike međusektorske organizacije gdje su i članovi nekih vladinih tijela sjede u nadzornom i upravnom odboru, ali inače su uglavnom to privatne, privatne organizacije. Zatim, pitanje je pravila kako se one održavaju. Kako su recimo kako su bitne e, uredba o zajedničkom tržištu i kako se na njih odražava. Dakle, iz primjene zakona o konkurenciji, ako se one izuzimaju, a vi se sjećate što smo malo prije reći, te organizacije ne smiju se baviti komercijalnim aktivnostima, ne smiju proizvoditi niti procesuirati. Ali tu ima još jedan dodatak, on vi nećete određivati cijene, nećete sudjelovati na tržištu i nećete određivati kontingente, odnosno kvote. Drugim riječima, međusektorske organizacije funkcionira jako dobro, ali u različitim kontekstima, različitim okolinima a to opet ovisi kako je gdje šta primijenjeno. E sad, proširenje ovih propisa je vrlo važno upravo za djelovanje jer tih organizacija, jer oni mogu, ako se prošire pravila, razviti recimo standarde, norme koje se moraju poštivati, recimo koliko je mora biti, mora biti veličina neke lubenice ili dinje i onda recimo se to može proširiti i zemalja članica i na one treće zemlje, drugim riječima. I ljudi koji nisu u međusektorskim organizacijama zastupljeni će kasnije morati one norme i standarde koje te organizacije, ako se prošire zakoni, u njihovu korist, primjenjivati poslije. Zatim, pitanje pristojbi koje se plaćaju da bi se one održavale te organizacije. Dakle, moraju pristojbe plaćati njih članovi. Međutim, ako ste uvjereni da radite stvarno dobru stvar za svoj sektor, onda se javite svojoj zemlji članici, koliko ona to predvidjela, jasno. I pitate ih da zapravo zemlja članica financira službeno vaše aktivnosti. Vidjet ćete da je samo 19 zemalja uopće usvojilo zakonodavstvo o IBO-ima, dakle o ovim međusektorskim organizacijama. Od tih 19 država, što ćete vidjeti na sljedećem slajdu, samo ih osam de facto ima, priznalo je te međusektorske organizacije. Jer vidite, one koji nisu priznate ne mogu ništa, ali ove koje su priznate mogu recimo eventualno izvući jednu korist iz ovog e, naših zakona zaštite tržišnog natjecanja za sve svoje članove. U Španjolskoj imamo 63 recimo međusektorske organizacije, ovo danas znači lipanj 2016. to je bio datum do kada smo imali podatke za studiju i onda imamo 25 do 6 u Nizozemskoj, 3 u Italiji, 5, 6 ili 4, 5 u Rumunjskoj, 6 u Nizozemskoj, a mislim 4 ili 5 u Portugalu isto. I zašto sad kažemo 119 plus 4? Zato što u Francuskoj neke međusektorske organizacije su priznate prema nacionalnim e, propisima, zato je recimo proizvodi kao recimo konjak ili Eh, ili puževi nije, nije uopće ne, nije tretiran i reguliran zakonski u smislu prema europskim propisima, nego samo se to regionalno prema nacionalnim propisima rješava. Ali uglavnom je riječ o vinskom sektoru, sektoru prehrane i naravno onda sektor mlijeka. A zatim imali smo jako zanimljive razvoje. Imali smo prvi transevropski Europsku međusektorsku organizaciju za duhan koju je Italija priznala. A Njemačka koja nije zemlja članica koja je do sad bila veliki ljubitelj među priznavanja međusektorskih organizacija je upravo priznala prvu međusektorsku organizaciju za šećer. Ali sad vratit ćemo se na to, ali da vam kažem još malo degresiju o povijesnom razliku. Zašto su one formirane? Zato što su recimo u ovim lancima za proizvodnju hrane su vidjeli da neko treba identificirati krizu ili mora postojati kako će reagirati bolje na krizu. I recimo upravo te međusektorske organizacije su bile te koje su najbolje reagirale. I zato su, recimo, što su Njemci sad napokon e, priznali svoju međusektorsku organizaciju za šećer zato što su htjeli profitirati iz e, svih mogućih odredaba kojima su mogli, koje se odnose recimo kako se zaštita tržišnog natjecanja odražava na, na ovo volatilne cijene u sektoru šećera i tu su htjeli profitirati. Ali pogledajmo šta je sa Španjolskom recimo ovo financiranje tih organizacija koju se zove recimo u Francuskoj doprinos dobrovoljni ali obavezan to je jako zgodno jer to je u Španjolskoj već viđeno, to im je ključni prihod. U Rumunjskoj recimo neke međusektorske organizacije imaju proračun manji od 10.000 eura, a u Francuskoj imamo međusektorske organizacije koje imaju više od milijuna eura proračuna godišnje. Što samo vidite koliko su različite tradicije u tim zemljama je Francuska. Naravno je e, to već odavno koristi, ima dugu tradiciju koju Španjolci, u drugim zemljama se tek počinje. I studija je pokazala da upravo to financiranje potrebno da bi se mogle napraviti neke stvari, da bi te organizacije mogle biti korisne. Ciljevi o kojima smo govorili, ti studija se naime pitala što su vaši glavni ciljevi. Dakle, uglavnom su im te sektorske organizacije rekle da budemo platforma i sugovornici za razgovor sa proizvođačima tim, onog sektora kojeg mi predstavljamo i onda naravno bi to donijeli zapravo koristi i samom lancu proizvodnje hrane, ali i objema stranama i proizvođačima, korisnicima i službenim mjestima. Sad je pitanje šta recimo u kojoj mjeri su to e, što s čim se još danas, jer to su bile tradicionalne djelatnosti međusektorskih organizacija, s čim se danas bave? Danas ulaze i u istraživanje i to kompletno istraživanje koje se odnosi na proizvode sektora kojeg zastupaju, ali koji ide puno šire. I naravno, oni su sugovornici vlade, jer ako vi vladi to jako odgovore, ako vlada želi razgovarati s proizvođačima iz jednog sektora, onda im je puno lakše ako oni govore jednim glasom i ako imaju jednog sugovornika. I to se vidjelo u različitim zemljama, zapravo šest, sedam država, Francuska, Španjolska, e, Malta, Grčka, tamo je kazano, mi želimo samo jednu međusektorsku organizaciju po proizvodu, po kategoriji proizvoda ili po sektoru. Prema tome, onda su te zemlje članice rekle, izvolite cijeli sektor, nek se ujedini, nek ima jednog glas kojim govori. Ali zašto neke zemlje nisu uopće priznale međusektorske organizacije? Ponovno se vraćam na ono da kažem što smo mi htjeli postići sa ovom studijom to je bilo da utvrdimo činjenice. Mi nismo imali nikakvih ambicija, nekakvih novih regulatora, dakle da neke nešto novo reguliramo. Ne, mi smo htjeli vidjeti kako je stanje, utvrditi činjenice. I vidjeli smo da se, zapravo nema razloga da se mora utvrditi međusektorska organizacija ako se druga postoje. Međutim, postoje još nešto. Jednostavno zemlje nisu dovoljno upućene, one nemaju dovoljno znanja i ne znaju šta može sve takva organizacija postići gdje koristiti i zato se to ne događa. A s druge strane postoji naravno i stanovita stanovito nepovjerenje. Primjerice, to sam vidjela u Hrvatskoj. Tamo imamo, recimo, kod proizvođačkih organizacija, e, koje nisu jednostavno dovoljno još zaživjele i nisu do cijelosti implementirane, kako onda kanite ići dalje vertikalno ako niste horizontalno ništa učinili recimo 85 do 90% primarnog produktivnog sektora, proizvodnog sektora je zapravo zastupljena u tim organizacijama gdje one postoje. Drugim riječima, poljoprivredni proizvođače su trenutno imaju vrlo jaku riječ u svojim takvim organizacijama. Međutim, ako oni nisu objedinjeni, nisu organizirali, nisu priznate organizacije, onda to i nisu, onda nisu zastupljeni. Međutim, u nekim zemljama, ja ne želim ulaziti u kontradikciju sama sa ali u nekim zemljama imate velike strukture na tržištu. Recimo, Njemačka ima jako jake strukture zadruga u različitim sektorima, a zbog toga i ne treba uopće ulaziti u priznavanje ovih se međusektorskih organizacija. Dakle, ja sam za minutu, manje od minute gotova. Ono što utječe na funkcioniranje i učinkovitost jedne međusektorske organizacije, kao što sam rekla, svijest o tome da one postoje, da se zna što je to, da bi se to koristilo, ali i veličina. velike organizacije bi mogle i interno često odraditi posao koji drugim manjim sektorskim organizacijama teško pada. Jer jedan od nalaza studija je bilo da vi de facto u tim organizacijama sudjeluje i radite konsenzusom. I konsenzusom donosite odluke. Vi biste teoretski mogli glasati, ali to nema smisla jer ako se glasa i neko je protiv, onda kaže da se zapravo ne slažete sa e, koristima vašeg sektora. Dakle, u jednoj međusektorskoj organizaciji vam svi kažu da se sve radi sa konsenzusom a vi znate da to onda jedan manja manji opseg organizacije će nam učiniti postizanje konsenzusa sigurno lakšim. Ako imate veliku organizaciju koja je puno moćnija, teško da će moći konsenzualno jednoglasno nešto odlučiti. Prema tome, veza, zatim veza sa državom je vrlo, vrlo ključna. Mi smo vidjeli u Francuskoj gdje taj sustav već jako dugo na dijelu i funkcionira jako dobro Vidjeli smo da je to recimo sjajno da bi se uz pomoć države, kao najbolji njeni sugovornici, oni mogu recimo proširiti prava koje imaju po zakonu, mogu recimo povećati pristojbe koje se plaćaju za članstvo u međusektorskoj organizaciji itd. tako Sljedeća ključna stvar je transparentnost. Pogotovo ako želite ove nečlanove dobiti da se učlane i plaćaju pristojbu, za ovu organizaciju ili ako želite recimo da vam ne članovi poštuju vaše standarde koji ste vi u međusektorskoj organizaciji odredili normu recimo koliko će biti velika lubenica i to je transparentnost jako važna. Nadalje, da ne ponavljam koja je recimo prednost je takve međusektorske organizacije, je to dobra stvar? Je. U određenom kontekstu je to jako dobra stvar. Ako znaš što treba raditi, ako govori jednim glasom i ako im ako predstavlja jednog su, pravog sugovornika za državu u svim pitanjima koje se odnose na taj sektor, onda je to jako dobra stvar. Hvala. Za Hvala na ovom izlaganju koje je bilo vrlo zanimljivo, a također je i važno. Hvala i na vašoj odlučnosti kojom ste to iznijeli, jer to pokazuje i vaše zalaganje i vašu volju. Također ste bili vrlo uvjerljivi. Gospodin Antan, naš sručnjak za tržišta, ima riječ. Hvala lijepa predsjedatelju. I ja bih eh, zahvalio predstavnici komisije na eh, predstavljanju ove studije i hvala joj na njenoj predanosti eh, ovoj temi. Ovo je studija koja zapravo ukazuje na mogućnosti koje se otvaraju. Za vrijeme reforme 2013. godine smo zapravo dobili ove alate i e, ljudi koji su u to uključeni u državama članicama trebali bi to koristiti. Naravno, različite države imaju različite situacije, međutim čini mi se da ovi alati zapravo nisu dovoljno poznati, te bi možda bilo dobro da budemo malo dinamičniji u pruženju informacija o ovim alatima za e, reguliranje tržišta da bismo bili informirani i o upravljanju krizama, pa čak i izbjegavanju kriza. Recimo, ako pogledamo kakav je bio francuski primjer, e, koji se odnosi na šampanjac. Šampanjecem upravlja e, međusektorska organizacija od 1991. godine. To je organizacija koja je omogućila da e, šampanjac kao brend bude poznat e, i to je jedan doista uspješan primjer. Znam da Italija i Španjolska imaju druge primjere, recimo u sektoru proizvodnje voća, također upravljanja e, tržištem. I e, to je korisno za sve u smislu tehnike kao i u smislu odgovaranja na potrebe tržišta. Dakle, to nije e, ništa drugo nego jedan alat koji daje velike mogućnosti. Pa mislio sam da je šampanjac poznat zato što je dobar. Gospodin Belder. Hvala predsjedatelju, hvala i komisiji na ovoj doista informativnoj prezentaciji. Želim postaviti konkretno pitanje koje se odnosi na priznavanje međusektorskih organizacija. Čini se da nemamo prijevod na francuski. Imamo? Izvolite, nastavite, molim. I opet e, imam konkretno pitanje koje se odnosi na priznavanje međusektorskih organizacija. E, trenutno e, se mogu uspostaviti za konkretni sektor kako što stoji u članku prvom aneksu prvom uredbe. Međutim, problem je u tome da u grupiranju proizvoda u tom aneksu što nije uvijek logično. Evo primjera. E, u mojoj zemlji, u Nizozemskoj, željeli bismo imati jednu sektorsku organizaciju za za usjeve e, i zatim e, nažalost postoje tri međusektorske organizacije. Jedna je za krumpir, na primjer, jer u aneksu krumpira nema među usjevima a e, on je u istoj kategoriji kao kava ili ocat recimo i drugi proizvodi. I e, slažete li se da je kategorizacija u aneksu 1 temeljena isključivo na intervencijama i nije baš logična za međusektorske organizacije. Mislim da bi se zakonodavstvo u tom smislu moglo poboljšati Zanima me što komisija ima za reći o tom. Evo, to je bio problem u Nizozemskoj. Želim da se to uzme u obzir i želim čuti komentar. Hvala lijepa. Zahvaljujem predstavnici komisije, zahvaljujem i na njenom entuzijazmu, eh, jer očito je da eh, je čvrsto na braniku e, ove situacije. U Španjolskoj od 1994. godine imamo e, zakon koji ovo regulira i recimo e, konzumne masline, maslinovo ulje, vino, e, isto tako e, recimo moje pitanje je, jako nam je pomoglo to u slučaju vina iz Riohe, jer čitav sektor je u posljednjih deset godina imao vrlo mnogo koristi i sjajno su nam pomogle međusektorske organizacije. E, I htjela bih znati zašto se kaže da su snažne zadruge e, zapravo zapreka e, za razvoj ovog segmenta, odnosno Zanima me zašto bi bilo tako eh, i budući da su međusektorske organizacije iznimno aktivne. Nisam razumjela taj komentar predstavnice komisije. Svakako bih eh, potaknula da eh, u europskoj politici i donošenju odluka sve više zagovara međusektorske organizacije budući da su one sjajni alat. Ovaj odbor doista želi da to bude e, potrebno i da Europa za to ima propisa. Zanimljivo je bilo čuti upravo to o Riohi. Mi smo posjetili tu regiju i vaš rad zaslužuje naše divljenje i našu potporu. Zahvaljujem predstavnici komisije na e, predstavljenoj studiji. Ja bih podsjetila da je ovo jedan od alata koje smo prošle godine usvojili, upravo da bismo mogli odgovoriti na određene nestabilnosti, a prezentacija je bila u petak e, i tad parlamentarci nisu mogli nazočiti. U Francuskoj postoje različite tradicije u različitih oblika e, međusektorskih organizacija. Ja sam 20 godina e, provela u dvije takve organizacije baveći se isto tehničkim pitanjima i e, više zapravo mislim na ekonomski aspekt kad o tome govorim. Dakle, e, ako imamo e, jamstvo da će svi predstavnici u lancu opskrbe e, pa i malo i vele prodajni operateri ili mali dućani da će svi postignuti suglasnost o kvaliteti proizvoda jamčim da će to e, svakako, e, ono što će uslijediti će biti razumno e, ponašanje i ekonomično ponašanje. I što su lanci dulji, to je situacija drugačija jer su jer je i sektor maloprodaje iznimno važan jer on kontaktira s potrošačima. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Ja čestitam komisiji na određenom poslu i neću sad ponavljati ono što je već rečeno. Međutim, glavno pitanje koje bismo trebali razmatrati, a je pitanje koje e, se odnosi na dodanu vrijednost koju međusektorske organizacije pružaju. I Imamo dakle e, raspravu i e, glasat ćemo također o, i e, o tim organizacijama, ali i o restrikcijama koje postoje. Imate i dodanu vrijednost različitih aspekata, a mi bismo željeli postići odgovarajuću ravnotežu u svim segmentima a to se odnosi i na redistribuciju bogatstva, budući da bi one trebale biti dobro organizirane i da bi trebalo postojati zakonodavstvo koje bi spriječilo e, nefer konkurenciju i čak ako su međusektorske organizacije e, potrebne nego ikad, e, za e, reguliranje prihoda. Gospođa Aguilera. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Meni je veliko zadovoljstvo što sam čula ovu informaciju jer nije slučajno da je upravo sada e, se to e, javilo, a e, u ovom su predvodnici Francuska i Španjolska i imamo iznimno pozitivno iskustvo s međusektorskim organizacijama. Možda je to nešto što se u našim državama baš posebno intenziviralo, ali trebalo bi imati i E, želju država članica da ovaj vrlo e, valjan i vrijedan instrument e, primjene i kod sebe. A čuli smo i da on ima velik uspjeh u artikulaciji samih sektora. Dakle, nije to neko čudotvorno rješenje, međutim je instrument za reguliranje tržišta koji je dosta koristan. Ja bih željela iskoristiti vaše iskustvo i reći da mi se čini možda e, bolje da međusektorske e, organizacije e, dijelu, djeluju e, kroz cijeli e, lanac e, opskrbe hranom od proizvodnje do komercijalizacije, maloprodaje i vele prodaje i potrošnje. Dakle, što je dulji član, lanac, to je zastupljenost bolja. Mislim da bismo trebali imati evropska pravila za to i napraviti dodatne iskorake, e, dakle proširiti e, ovo sve e, na druge dijelove Europe. Thank you very much indeed, Chairman. Um... Gospodin Nicholson. Ja sam naišao na međusektorske organizacije u vrijeme kad smo donosili mliječni paket i gospodin Dantan je u redu. To nije dovoljno poznat instrument u određenim državama članicama, a u mojoj e, državi gotovo se ništa o tome nije moglo e, pronaći. A u Francuskoj i Španjolskoj e, su te organizacije u širokoj upotrebi kao sredstvo e, zašto smo u tome tako e, podijeljeni, je li to podjela između sjevera i juga ili postoji neki drugi razlog ili neke države članice nisu baš tako entuzijastične kao što su to druge i zanimljivo je što se tiče tržišta utakmice. Pitam se jesu li, uopće opažamo li e, ove organizacije kao takmace e, zadrugama e, i bilo bi zanimljivo čuti odgovor na to pitanje. Meni se čini da u određenim regijama, u određenim e, dijelovima poput Šampanje i Riohe e, je određen jako dobar posao i mislim da bi e, to trebali razmotriti ljudi u drugim područjima. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy już wypowiedzi Pani u redu, ovo je bio kraj onih koji su se javili za riječ, a sada bih zamolio gospođu iz komisije da se nadoveže naročito na posljednje izlaganje ona gospodina Nikolsona. Za koje sektore ovo odgovarajuće alati, u kojoj mjeri to poštuje određene oblike tržišta? i može li se natjecati sa drugim strukturama na tržištu? Evo, htio bih da malo pozornije razmotrimo upravo ovo pitanje. Izvolite. Hvala vam lijepa predsjedatelju i hvala vam na ovom pitanju koje je doista odgovarajuće. Mislim da su i gospođa Aguilera i gospodin Dantan e, točno rekli. Država članica treba svjesno donijeti odluku o tome hoće li ili ne taj alat koristiti. A e, na to ukazuje i studija. Dakle, e, to ćete koristiti prema svojim e, potrebama, što zvuči jako jednostavno, ali doista i jest važno. Po meni ne možemo transponirati model e, određenih država članica na druge države članice. Države članice na istoku možda imaju drugčije brige nego oni koji međusektorske organizacije imaju već više od 40 godina. I studija zapravo dolazi, e, polazi od toga da morate imati koncepciju međusektorskih organizacija. Dakle, nije to e, međusektorska organizacija koja je izolirano odlučuje o ulozi koju treba e, igrati, nego su tu različiti operateri koji sudjeluju e, u lancu i upravo to je vrlo valjana tvrdnja. Država članica treba održati E, treba odigrati svoju ulogu u podizanju svijesti o ovome. Govorili ste o francuskoj šampanji. E, tu imamo sjajne organizirane međusektorske organizacije u vinskom sektoru i e, međusektorske organizacije često proizlaze iz kriza, ali e, imamo dobar primjer njemačkog e, sektora šećera e, gdje je takva organizacija osnovana radi sprečavanja budućih kriza i E, treba i da bi se vidjelo koje mogućnosti stoje na raspolaganju ako dođe do e, krize. Imamo i članak 222, imamo e, mnoge mogućnosti. Ono što nam je rekla ta njemačka međusektorska organizacija za šećer, ne možemo se organizirati kad već nastupi kriza. Mi trebamo biti prisutni kao sektorski e, instrument u razdoblju kad još nemamo tako velikog e, rasta. Što se tiče pitanja o tome bih li se suglasila da je uredba o međusektorskim organizacijama nelogična. Moja uloga kao e, predstavnice komisije nije da se na to osvrćem, ali e, ako postoji određeno ograničenje za pojedini sektor, a znamo kako je e, nizozemsko iskustvo, e, imamo više problema, a kad pogledamo ovaj popis proizvoda, radi se uglavnom o poljoprivrednim proizvodima, ali imate na primjer jogurt sa šećerom koji nije koji nije poljoprivredni proizvod. Dakle, radi se o nečemu što može otežati među sektorskim organizacijama priznavanje upravo zbog e, zakonskih restrikcija koje su stroge. Kad su nas države članice pitale imali prostora e, e, manevarskog prostora, a mi smo rekli da su pravila dosta jasna i da možete biti priznati samo za jedan e, poljoprivredni sektor, ali u konačnici zapravo je na Europskom sudu pravde da o tome da pravorijek e, dođe li do toga. Što se tiče Riohe i Španjolske, moja primjedba možda nije bila sasvim jasna, o tome zašto su e, zadruge prepreka to se povezuje s pitanjem gospodina Nikolsona o tome postoji li e, konkurencija između e, zadruga i međusektorskih organizacija. Zapravo ne. Mislim da su funkcije dosta različite i ako primjenimo definiciju zadruge iz 2012. E, iz studije o zadrugama e, i e, ako kažemo da zapravo u tom smislu će poljoprivrednici ulaziti u downstream, E, inter, međusektorska e, organizacija ide šire, radi promidžbu, radi na transparentnosti tržišta, na istraživanju tržišta. E, dakle, zadruge i međusektorske organizacije mogu egzistirati jedne uz druge, kao što je rekao njemački E, predstavnik e, na konferenciji koja je nažalost bila u petak pa predstavnici nisu mogli doći e, rekao je da se određeni aspekti downstreama već pokrivaju samim postojanjem zadruga ali kao što vidimo iz njemačkog i drugih primjera to jedno, u tom slučaju jedno ne isključuje drugo, jedino uloge moraju biti jasno definirane. Bilo je još nešto, samo da pronađem. Pitali ste postoji li podjela između sjevera i juga. Nisam baš u to tako sigurna. Mislim da Francuska i Španjolska su najjači predstavnici međusektorskih organizacija, ali imamo države poput Mađarske recimo i Rumunjske u kojima ih također ima. U sjevernim državama nije bilo toliko interesa Danskoj, na primjer, ali zapravo e, to proizlazi iz same činjenice da su zadruge bile e, vrlo uspješne, pa nije bilo toliko potrebe za međusektorskim organizacijama, ali svakako je potrebno podizati svijest o tome a s našom konferencijom od 23. ožujka pokazalo se da su ljudi doista željeli doći, ali izgradnja svijesti o nečemu nije samo zadaća Europske unije. Države članice trebaju stajati iza tog projekta i tumačiti stvari, činiti to na lokalnom jeziku, e, objasniti to proizvođačima. E, dakle, vrlo je e, važna ta funkcija. Želimo čuti od vas što bi se sve moglo tim putem postići. Ali što su drugi dulji ti lanci Netko je rekao to nije više tako potrebno, ali ja e, mislim da treba jasno reći da se time postižu i druge stvari i doista vjerujemo da što je dulji e, lanac da e, je to bolje jer ako imamo međusektorske organizacije s kratkim lancem često od njih čujemo da je šteta recimo da nije uključena i malo prodaja i tako dalje. Rekli bismo da ako razmotrite, ako da e, međusektorska organizacija nema svrhu samo pomaganja poljoprivredniku, već svim sudionicima u tom lancu, to jest onda dodana vrijednost. Evropske međusektorske organizacije, netko je o tome postavio pitanje, e, su uređene uredbom iz 2016. godine. Dakle, imamo i mogućnost transnacionalnih međusektorskih organizacija poput Duhanske koja je prva priznata u e, Italiji, ali postoji i nedostatak, a to je E, proširenje e, plaćanja i kako se organiziraju plaćanja u e, transnacionalnom poslovanju i recimo jedna je stvar regulirati težinu lubenice u Francuskoj a drugo je pitanje ako ju izvozite u Italiju kako će E, se to reflektirati, odnosno na koji način će se vršiti plaćanje za to na, tam, e, na tamošnjem tržištu. Dakle, imamo i e, pravila o tržišnoj utakmici koja možda nisu pravedna. Netko je rekao svi bi trebali djelovati u sasvim jasnom kontekstu. To je apsolutno, apsolutno točno što su jasni ciljevi, to bolje. Ali ne bismo smjeli zaboraviti da je e, zakon, evropski zakonodavac već stavio određena ograničenja eh, u uredbu o zajedničkom tržištu, što znači da je bio vrlo svjestan da međusektorske organizacije mogu dobro funkcionirati unutar jednog okvira, ali koji mora biti jasno definiran. Hvala lijepa. Hvala na vašem izlaganju. A također moramo procijeniti učinak ovog instrumenta i na druge sektora, a vidimo da to sporo napreduje. Tu, mislim, ulazi i u pitanje raspoloženje unutar samih sektora jer ove institucije, ove strukture nemaju isti oblik niti isti način rada kao zadruge i zbog toga nailaze na slabi odaziv. U sektoru šećera je li to možda odgovor na naše određivanje kvota? I isto vrijedi za duhanski sektor. Vi ste spomenuli konferenciju o materijalima. Evo, zamolio bih da nam proslijedite materijale s te konferencije ako su na raspolaganju, jer ako sam dobro shvatio, već ste razgovarali o tom pitanju. To je jedno pitanje koje bismo mogli razmotriti u suradnji sa odborima za poljoprivredu iz nacionalnih parlamenata u okviru rasprave o tržištu prehrambenih proizvoda. No, u svakom slučaju, sta pa i dalje surađujete s nama na ovom pitanju i sigurno ćemo drugim prilikama zatražiti i dodatna pojašnjenja. Hvala lijepa. Sutra imamo glasovanje u 9 sati. Nemojte zaboraviti glasačke kartice. Imamo dosta izvješća koja moramo izglasati. Kao što znate, otkazali smo podnevni dio i zato vas molim da dođete sutra točno 9 sati i želim ugodnu večer svima.